Okay, colleagues, I've given you a lot of leeway because the first committee since, um, since, since Christmas. Evo, malo smo e, porazgovarali, evo, ali Božić je prošao prije dva tjedna, pa e, evo za sve one koje još e, nisam vidjela, svima želim najbolju, sve najbolje i sretnu novu godinu. Znate se da je ova godina razvoja i e, imali smo i prije deset dana sastanak u Rigi ali sigurna sam da ćemo čuti više od toga eh, od predsjedništva i to nam je na agendi za sutra. Pa eto, pa ćemo govoriti o Europskoj godini razvoja. I e, isto tako niz je stvari odlučeno o razvojnoj politici i njezinom financiranju. E, ovdje je Erik Solheim s nama koji kojeg sam upoznala i u Rigi. On će nam reći puno zanimljivih stvari o financiranju razvoja. Pa prije nego što pređemo na gospodina Solheima, da riješimo točke dnevnog reda koje su prije na dnevnom redu, znači usvajanje dnevnog reda. A ima li neko neki komentar na dnevni red? Ne, u tom slučaju smatramo zapisnik usvojenim. Zatim dva odobrenje zapisnika sa sjednice održanih sa sjednica održanih 10. E, do 11. studenoga, 17. studenoga, 24. studenoga i 8. prosinca. Imate ih u svojim dokumentima. Ako imate neku primjedbu do kraja sastanka, molimo obavijeste tajništvo. Ako to ne učinite, smatrat ćemo da su ovi zapisnici usvojeni. Po točkom 3 imamo također i zapisnik e, odluke preporuka koordinatora. E, ako imate neke primjedbe, e, obavijeste tajništvo do kraja sastanka, inače smatramo usvojenim. Nemam priopćenja pod točkom 4, ali komisiji pod točkom P dajem riječi. Peter McFay će preuzeti sada riječ. Evo, Peter, izvolite. Da, evo hvala. Ja bih samo nešto kratko htio reći o radnom programu komisije. se da je komisija nedavno usvojila radni program, parlament je o njemu raspravio prošli tjedan. Što se tiče našeg područja rada, imamo jedno ključno pitanje koje je u službenom programu rada komisija koje bih spomenuo, a ostatak radnog programa je ono što ćemo usvojiti, a što nije službeni program komisije, je nešto za što predlažem da se vratimo sljedeći tjedan, možda, i sljedeći mjesec. Dakle, glavni, e, glavna stvar je komunikacija komisije, globalno partnerstvo za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj 2015. Kao što znadete, tajništvo se Ujedinjenih naroda posle izvješća prošlog, e, krajem protekle godine i sad se rade organizacijske aranžmane za summit u rujnu i također e, nova faza e, uvođenja održivih e, razvojnih ciljeva za sljedeće razdoblje. Znači sada se vode razgovori o okviru za poslije 2015. financiranje i provedba kao i druga ključna pitanja kao što je, su klimatske promjene. Što se tiče konferencije u lipnju Addis bebe o održavom razvoju, tamo će se govoriti o globalnom partnerstvu i njegovoj provedbi. Europski parlament u svoju rezoluciju u studenom protekle godine o globalnom okviru Europske unije poslije 2015. pozvao EU da odigra aktivnu ulogu u novom globalnom partnerstvu te da ustvoji jako kohezivnu i jedinstvenu politiku u međuvladinim pregovorima. Nakon toga zaključci vijeća su usvojeni 16. prosinca na vijeću za opće poslove, pa molimo komisiju da predloži također i konkretne, pa se molila komisija da predloži konkretne mjere za to partnerstvo, pa je komisija izdala komunikaciju o pogledu na novo globalno partnerstvo, ključne karakteristike i implementaciju održivih razvojnih ciljeva za 2015. A u toj komunikaciji će se potreba za, e, za okruženje politika, ključna područja politika kao što je jačanje kapaciteta, trgovina, znanost, tehnologije i imigracije, mobilizacija domaćeg i međunarodnog privatnog sektora, kao i pitanja javnog i domaćeg financiranja međunarodnog financiranja. U komunikaciji će se govoriti o službenoj razvojnoj pomoći kao i obvezama Europske unije ciljevima, uzimajući u obzir ono što očekujemo od drugih, te će također prezentirati ključne komponente ehm, okvira za monitoring i reviziju i također će reći nešto o tome kako bi Europska unija mogla doprinijeti globalnim naparima. Nadamo se da će komunikacija uskoro biti usvojena i na taj način da će se uspostaviti temelj za stave Europske unije prije konferencije u Adis, Adis eh, eh, o održivom financiranju i naravno Kasnije ćemo moći još e, detaljnije raspraviti komunikaciju kad jedno bude izdana. Inače, radnik program komisije strukturiran je u skladu s deset političkih e, prioriteta predsjednika komisije. Nadamo se da ćemo također doprinijeti drugim e, područjima koji su prioritetna kao što su energija i tako dalje, te i nekim drugim područjima iz programa komisije a koji će biti prezentirani drugim institucijama u jednom kasnijem trenutku. Hvala. Što znači koliko brzo je to brzo, je li to kraj e, siječnja, veljača, evo samo da imamo neku predožbu o tome kada, kada bi to moglo biti. Komunikacija će biti usvojena do sredine veljače neće biti svakako prije početka veljače. E, pitanje imamo. Zahvaljujem. Htio bih pitati komisiju namjerava li tijekom ove godine dati nam nove predloge vezano uz programaciju za Sierra Leona, Gvineju i Liberiju. Dakle, to su tri zemlje koje su pogođene epidemijom ebole i tu postoji smanjen e, gospodarski rast koji se predviđa na minus 10% i to sigurno će imati posljedice na općenitu financijsku e, situaciju te zemlje i na kapacitet e, apsorpcije. Dakle, to je pitanje koje želim uputiti komisiju, ukoliko nešto namjeravate učiniti i dati neki prijedlog kada ih možemo očekivati. Hvala. Uh, hvala, evo žao mi je što nemam odgovor na to pitanje, pa ću zamoliti kolege da vam daju te informacije kako biste bili informirani. Evo, hvala. Dobro, prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda i čuli smo da komisija se priprema na razgovor Arisa Bebe o financiranju razvoja e, prije opće skupštine u rujnu o okviru za poslije 2015. Zato smo sretni što je s nama danas Erik Solheim, predsjednikom odbora za razvojnu pomoć OECD-a, dakle, koji je danas evo s nama. E, ja sam imao zadovoljstvo se sa gospodinom Solheimom još upoznati i sresti u Rigi. E, mnogi razvoj, e, ministri za razvoj i viši E, državni dužnosnici raspravili su sa OECD-om o financiranju razvojne pomoći i pitanjima za budućnost i mi se već pripremamo također kao odbor za to e, e, pitanje i evo čuli ste i komisiju gospodine Solheim pa evo zaista smo zadovoljni o tome evo i sretni što ćemo čuti i od vas nešto što će nam pomoći u našem radu. Zahvaljujem. Evo, zahvaljujem. Evo, dopustite mi da kažem da sam doista sretan što sam ovdje sa nekim starim e, prijateljima koje vidim u, e, u publici, odnosno među zastupnicima. S njima sam surađivao u Sri Lanki. A sada evo molim, evo sada molim, evo radite sa kolegom, pomozite E, nove vlade u Šrilanci, tamo se događaju fantastične stvari e, i obnova zemlje, gospodarski, pa radi se na jačanju turizma i svakako oni će pokušati se i sa Tamil manjinom dogovoriti na neki način. To je jako bitno, ali bilo, važno je također biti da je pozvan i u Brisel i u glavne gradove, trebaju nam i angažman i investicije imamo mnogih, e, mnoge kritične točke na planeti, ali neki imaju šansu za stvarni uspjeh, pa vas pozivam na pomoć Trilanki. Evo, to nije bilo u mom govoru predviđeno, ali evo, ovo nije samo Europska godina razvoja, nego e, upravo ključna godina razvoja. E, konferencija Adisa Bebi i, konferencija u Njorku o održivim ciljevima i Pariz za e, konferencija o klimatskim promjenama, sve to pomoći će nam e, da e, krenemo pravim putem u budućim godinama, što bi moglo planet dovesti na put za uspjeh u bližoj budućnosti. Pa prije nego što krenemo u detalje, podsjetimo se da kad govorimo o razvoju, da smo mi doista vrlo uspješni. Mislim, kada gledamo Ukrajinu, Siriju na televiziji, ljudi zapravo misle da planet ide u krivom smjeru i zapravo da je taj smjer e, ravno upakao. Ali zapravo je stvar upravo suprotna. U razvoju postoje veliki uspjesi. Mi smo e, uspjeli u posljednje vrijeme, u posljednjim dekadama prepoloviti broj malarije na svijetu, broj oboljelih od malarije, siromaštvo, siromaštvo među djecom, a to su sve ključni parametri razvoja. Prosječni čovjek na planeti danas živi u mnogo bogatijem e, okruženju i društvu, boljem zdravlju i to e, je usporedbi sa bilo kojom drugom točkom u ljudskoj povesti. Ali zato je to... E, se možemo <laughs> radovati i budućnosti, jer da smo do sada u svemu ne uspjeli, ne bi e, imali se čemu veseliti, bili bi u golemoj nevolji. Ali eto, stvar je takva da e, mi znamo danas o čemu ovisi razvoj, a gdje nismo uspjeli postići razvoj. Dakle, E, Europa i Sjedinjene države e, su se prije 50-60 godina e, bile jedine zemlje koje su se razvijale, a sada se taj razvoj proširio na više manje cijeli planet. Ali sada prije nego što dođem na ključni efekt, aspekt financiranja, samo da kažem jednu ključnu stvar za, u ovom kontekstu. Ključna stvar razvoja nije novac, financiranje, nego E, staviti, krenuti s politikama u pravom smjeru. Bez toga nema pomoći. Ako pogledate što se dogodilo u Kini nakon 78. promjena vlade e, je e, i preuzimanje vlasti od strane nove vlasti. Bez toga Kina ne bi krenula putem razvoja kojim je krenula i dalje bi bila u ekstremnom putu siromaštva. Dakle, ako želite ključni primjer toga, odete u Pomeđom u Korejski poluotok na točku između Sjeverne i Južne Koreje. Juž, ljudi u Južnoj Koreji su 390 puta bogatiji po glavi stanovnika nego 1950. To su nevjerojatni uspjesi. Sjeverno od granice, e, E, pogledajte kakve su djeca, e, poljoprivreda kakva je u Europi bila prije 200 godina, brutalna diktator, diktatura i e, stravično siromaštvo za većinu ljudi osim za manjinu. I znači, eto, u čemu su uzroci toga? Nisu povijest, kultura, samo jedna razlika između Sjeverne i Južne Koreje. Južna Koreja je naime uspjela u nekim e, političkim odlukama krenuti u pravom smjeru, možda ne u svima, ali u većini. A na e, sjeveru su u većini političkih odluka krenuli u krivom smjeru. Naravno, Južna Koreja dobila od Zapada golemu količinu za pomoći tijekom hladnog rata, ali su je isto tako uspjeli iskoristiti upravo zato što su temeljne političke odluke doveli na pravi smjer. To nije e, ključni tema mog razgovora. Ja ću govoriti o financiranju naravno. Ali financiranje, još jednom ponavljam, na stvarni način doista pomaže samo ako je e, pravi politički okvir uspostavljen na pravi način. I onda je jednostavno e, može dovesti do ovakvih golemih uspjeha kakvi smo vidjeli posljednjih godina. Pogledajmo Latinsku Ameriku, Tursku, Etiopiju, Koreju, Kinu, Singapur, Maleziju, Indoneziju, znam samo u posljednjih deset godina Indonezija je utrostručila svoj eh, BDP po glavi stanovnika kao rezultat toga. Ali dobro, trebamo i financiranje. I postoje tri glavne izvora financiranja i moramo se fokusirati na sva tri. To je pomoć, razvojna pomoć, porezi i privatne investicije. I nemojte si e, zamišljati da postoji neka kontradikcija između tih troje. Jednostavno nema kontradikcija između tih troje. Trebamo više i bolje privatnih investicija, bolje prikupljanje domaćeg prihoda u vidu poreza i bolju pomoć. I kad se to sve skupi zajedno, onda je to temelj za razvoj. E, da krenemo od pomoći. E, e, razvojna zajednica u svijetu govori jezik koji je malo zastario, možda malo malo zastario, kao da je razvojna pomoć e, najvažniji alat e, i kao da je samo prebacivanje novaca iz e, Amerike, Europe ili Japana u razvojne dijelove svijeta ključna stvar za razvoj. To jest važno, ali ipak nije ključna i važna. Ono što se, čime se OECD bavi je, je reforma razvojne pomoći kako bi ona bila bolje prilagođena današnjem svijetu želimo ju više usredotočiti i ciljati na najmanje razvijene zemlje jer one imaju najmanje e, opcija, oni ne mogu samo se uključiti u tržišta kapitala kao Brazil i Kina. Pa trebamo više usmjeriti prema Africi i siromašnim e, nacijama drugdje recimo Haiti na primjer. Znači bolje usmjerena i ciljena pomoć i e, također da neki alati se prilagode bolje današnjem svijetu reformirali smo sustav zajmova i bespovratnih zajmova koji nisu jednako prepoznati kao korisni alati za razvoj. Znači kod zajmova smo napravili reformu tako da kažemo e, samo da se onaj dio koji je bespovratan pre, e, prepoznaje kao pomoć, a koncesijski zajam e, je drugi dio tog, drugi element i kojeg treba prepoznati kao učinkoviti alat za razvoj. Razvojnu pomoć želimo uh, staviti u također u, u, pomoćnu ulogu privatnim investicijama i želimo razviti novi koncept razvojne pomoći koji želimo nazvati ukupnim uh, razvojnim alatom uh, možda dobro, ne znam, možda ćemo morati naći neko bolje ime, ovo nekako se nije prihvatilo, ali to bi bio širi koncept u kojemu će se uključiti svi financijski tokovi razvoja. To neće sada E, e, zamijeniti postojeće alate, ali u svakom slučaju će ih komplementirati. I na kraju još jedna stvar, apsolutni preduvjet za uspjeh ove godine je taj da Europska unija e, preuzima ponovne, ponovno poduzima svoje obveze prema ciljevima iz točke 7. Znači, ne bismo zapravo mogli niti govoriti o privatnim investicijama, porezima i bilo čime kada e, ne bismo e, govorili o, upravo o tome, o G77. Znači, ponovno e, usredotočenje na točku 7, više razvojne pomoći, ali bolje ciljane i na pametni način, korištenje toga na pametni način. Znači ovdje imamo neke svjetle primjere. Sjetite se Velike Britanije i njihovog konzervativnog primistra. E, ko bi mislio da je u vreme gospođe Tače da bi to bilo mo moguće? Dakle, pod Davidom Cameronom podigli su e, za dva 7 e, e, upravo to u vrijeme najveće štednje e, u Europi. Ali ima i drugih europskih nacija koje su možda bile u manje štednom razdoblju koje nisu na e, odgovarajući način e, postigle e, povećanje u tom smislu. I možda bi se trebalo pogledati i ugledati u Veliku Britaniju i taj put. Drugi primjer je Turska. Turska je sada iznad prosjeka OECD zemalja i Europske unije E, to je zemlja srednjeg prihoda koja daje više razvojne pomoći po glavi stanovnika nego većina e, e, država u Europi. Zašto? Slično razlozi za Erdogana i Kameruna. Oni smatraju razvojnu pomoć kao način pokazivanja i iskazivanja solidarnosti sa siromašnim narodima, ali i Erdogan i Cameron vide razvojnu pomoć kao e, alat prosvjetljene vanjske politike i žele si stvoriti tržišta dugoročno, boriti se protiv klimatskih promjena, e, zaustaviti e, ilegalnu imigraciju koju, koja nije neželjena, zaustaviti ratove, terorizam, sve to za sve to je razvojna pomoć vrlo korisna, korisan alat. Dakle, zaključno, Europska unija mora se ponovno e, e obvezati prema točki 7 i iskazati svoje obveze u tom smislu, ali također trebamo razmisliti o tome kako modernizirati razvojnu pomoć i koristiti je na pametniji način. Drugi e, alat za razvoj su porezi. Znači mobilizacija domaćeg prihoda, e, možda dobro Amerikanci ne vole riječ porez, ali u Europi se može reći porez. Dakle, e, znači upravo to bolje prikupljanje poreza u razvojno, u svijetu u razvoju. E, samo kad bi se za jedan e, posto bolj, poboljšalo prikupljanje poreza i to ne podizanje poreza nego samo boljim prikupljanjem poreza bi e, u, ustrostručilo e, globalni e, službenu razvojnu pomoć. Dakle, ako pogledamo globalnu e, sliku trebamo zaustaviti i e, nezakonite e, tokove kapitala iz zemalja u razvoju i također moramo krivo potpore, lažne potpore koristiti. Na, drugom danu na, nakon nastupa na mjesto predsjednika Indonezije već drugi dan je smanjio E, potpore za e, naftnu industriju i e, to je nadmašilo tom odlukom globalnu službenu razvojnu pomoć triju najvećih donatora iz Europske unije. Znači time se na primjer 13 milijardi dolara stvorilo za druge svrhe kao e, obrazovanje i tako dalje. Dakle, to je bila, to je bilo savjet OECD-a, ali i drugih nacionalnih, e, međunarodnih e, igrača kao međunarodnih banaka i tako dalje. Dakle, trebamo se baviti porezima kao važnim generatorom kapitala za razvoj. I moramo također shvatiti da je to najveći eh, faktor, najveći čimbenik. Svi drugi su minimalni usporedbi. Pogledajmo eh, obrazovanje, na primjer. Europljani govore o tome kao da je glavni eh, generator obrazovanja u razvojnom svijetu smo mi. Recimo 1 do 2% obrazovanja u svijetu u razvoju E, samo ovisi o međunarodnom prenosu novca. Gotovo sve, 99% plaćaju e, porezni obveznici dotičnih zemalja. Brazil, Brazilijanci plaćaju obrazovanje u Brazilu, Kinezi obrazovanje u Kini. Čak i u Kotvar, na primjer, e, oni plaćaju obrazovanje putem naravno poreznih obveznika. Znači ako ne shvatimo da ako ne poboljšamo E, prikupljanje poreza, za zaustavljanje ilegalnih otjecanja novaca, nećemo tu postići e, velike e, napretke. Znači moramo u prekograničnim poreznim inicijativama pomoći zemljama u ovom pitanju. Znači prvo bila razvojna pomoć, znači porezi, a treće privatne investicije. Dakle, privatne investicije su mnogo puta veće od razvojne pomoći. Ako pogledamo globalne brojke, to ne bi mogle biti tolike da zapravo ne možemo njima ni razmišljati racionalno, ali globalna investicija u godini 2015. vjerojatno će biti 20 trilijuna američkih dolara. Znači to je 20 tisuća milijardi dolara, e, ako možete to uopće shvatiti kolika je to brojka, ali 20 tisuća milijardi sa usporedbi sa 150 e, milijardi sveukupno razvojne pomoći. Vidite golemu razliku između tih brojki. Ali to je zato što e, se e, naravno može mobilizirati privatna investicija u zelene sektore, obnovljive izvore energije, klimatski, klimatski odgovarajuće tehnologije, time ćemo biti uspješni i uz male, male promjene će već biti nastati veliki učinci i novac biti utrošen na najbolji način. Dakle, radimo na alate u obliku razne pomoći koji će biti bolje prilagođeni za spajanje u to i e, privatnih investicija, za ograđivanje nekih od rizika za privatne investitore i pomoć zemljama u razvoju da se ostvari klima, odgovarajuća klima za investitore. Na primjer, mnoge afričke države ponudile su e, porezne rajeve za investitore i naša iskustva nisu ono, da, da to nije ono što tvrtke traže. Globalne tvrtke kažu ne tražimo mi porezne rajeve, mi e, trebamo nešto drugo. Mi trebamo pravni okvir koji će štititi našu investiciju. Tako da znamo da ako e, je kolega recimo predsjednik ove godine i e, odobri investiciju, a ja budem predsjednik sljedeće godine i ja se ne složim s tom investicijom, to je onda veliki problem. Dakle, mora postojiti mehanizam za razrješavanje konflikata i, i e, to će upravo dovesti do više investicija. I mi možemo pomoći zemljama u razvoju da to naprave na pravi način i da se na taj način poveća privatni e, investicija i e, privatni, privlačenje privatnog novca. I e, također ove godine imamo potpuno novi način razmišljanja. E, mi smo ovdje, većina nas već dugo vrijeme u novom poslu, ali nikako da okupimo na jednom mjestu e, brigu za okoliš i razvoj. Mislim, naravno, intelektualno svi zna, razumiju da je to potrebno, ali stvarnost je daleko od toga. Zapravo postoje <laughs> dva velika plemena na svijetu, jedni se bave okolišem, drugi razvojem, a on rijetko imaju pravih kontakata. Ali sada sa održivim razvojnim ciljevima to je u potpunosti ti su ciljevi u potpunosti e, uklopljeni jedne u druge, znači okoliš i e, razvoj ali za to također moramo to napraviti i sa e, sredstvima koja se troše. Znači 10 milijardi e, dolara je osigurano za to, ali svejedno trebamo pre, ponovno razmisliti o e, svom E, svoje razvojnoj pomoći kako bi išla i u razvoj i u klimu, a ne e, ili na jedno ili na drugo i onda se prebacivati. Znači sada otprilike od 4 milijarde od otprilike 150 milijardi e, službene razvojne pomoći ide u klimu. Ali ovo integracijsko razmišljanje je ono što je najpotrebnije na nacionalnoj razini, na razini Europske unije i na globalnoj razini tako da kada trošimo novac, doista pogledamo kako ga trošiti istovremeno, istovremeno i paralelno za klimu i okoliš, jer će to dati puno bolje rezultate za novac koji trošimo. Dakle, zaključno imamo ova tri glavna izvora. Razvojna pomoć, porezi i privatne investicije. I u sva tri potrebno nam ih je više, ali ipak na kraju krajeva sve se svodi na političku volju i političke odluke, prave političke odluke i ove godine ćemo biti uspješni ako e, bude postala e, do, prava politička volja glavnih aktera Europske unije, 60% e, gotovo sve razvojne pomoći koja potiče iz Europske unije. Znači mi smo ključni dionik u tome, ali također Kina, Indija i Sjedinjene države su ne, e, drugi dionici koje treba uključiti i Ujedinjeni narodi svakako e, i uz pravu političku volju postići ćemo i pravi uspjeh. Hvala. Puno vam hvala na ovom sveobuhvatnom izlaganju o pitanjima kojima se moramo baviti. Mi izrađujemo i posebno izvješće o poreznim pitanjima. E, e gospođa Pereira e, također radi izvješće o financiranju za razvoj uoči sastanaka u Adisa babi i e, Dakle, e, briga za okoliš i razvoj se moraju povezivati. Mi o tome već dugo razgovaramo e, mi ovog trenutka e, djelujemo da bi Europska komisija to ta dva pitanja objedinila da bi se cijeli proces financiranja za razvoj, brige za klimatske e, promjene i razvoj, da bi se sve to spojilo, e, prvo će govoriti Pedro Silva Pereira. Hvala. Želim zahvaliti našem gostu na inspirativnoj prezentaciji i na gledištu o na razvoj. U potpunosti se slažem s temeljnom idejom da Europska unija treba što je prije moguće potvrditi svoje opredjeljenje za 0,7% BDP-a službene pomoći za razvoj. To je apsolutno temeljno pitanje jer ne vidim kako bi Europska unija mogla voditi u ovom procesu ako to ne učini. Stoga smatram da to treba učiniti što je prije moguće, ali želio bih čuti vaše mišljenje o globalnom sporazumu koji možemo očekivati kad je riječ o financiranju za razvoj na međunarodnim konferencijama, to jest u Addis Abebi, jer Evropska unija je već najveći donator službene pomoći što možemo očekivati od ostalih globalnih partnera i koja su očekivanja e, OECD-a kada je riječ o globalnom sporazumu o financiranju e, razvoja nakon 2015. godine. Drugo se pitanje odnosi na poreze ako možete iznijeti neku konkretnu ideju o korištenju e, financijskih poreza kako bi se povezali prihodi, e, financijski porez i e, pomoć, je li to instrument koji bi Europska unija trebala koristiti. A moje zadnje pitanje se odnosi na privatna ulaganje vi ste spomenuli međunarodnu trgovinu. E, kako vi vidite vezu između međunarodne trgovine i financiranja za razvoj? Kao što znate, Europska unija je sada E, uključena u nekoliko važnih pregovora o međunarodnoj trgovini, o slobodnoj trgovini, na koji način možemo iskoristiti te instrumente da bismo dali potporu razvoju. I napokon jedno opće pitanje o e, nadzoru službene pomoći. E, mi razgovaramo o iznosima te pomoći, ali mnogi su zabrinuti jer ne znaju hoće li u konačnici naš novac doći na pravo mjesto i postići prave ciljeve. Dakle, na koji način možemo poboljšati nadzor korištenja službene pomoći? Hvala predlažem da radimo po sistemu ping-pong. E, hoćemo li e, prvo odgovoriti na ova pitanja pa onda čuti druga pitanja? E, pa ja ne želim da cijelo vrijeme samo ja govorim, e, ali prepuštam vama kako ćemo raditi. Budimo iskreni, ako se Europska unija ne opredijeli na 0,7, ona će biti potpuno nerelevantna i snosit će posljedice toga Dakle, nema političke opcije, bolje je to učiniti što prije i ne gubiti vrijeme. Kad je riječ o ostalim partnerima, i SAD i e, druge države trebaju učiniti svoje, ali e, Turska, Brazil i Kina e, više daju nego što primaju, ali postoje te zemlje koje istovremeno primaju i daju pomoć, a u sljedećih deset godina vidjet ćete kako manji broj država, Europa, SAD, Japan, samo daju male skupina, samo u Africi, samo prima, a veliki broj država u Latinskoj Americi, Aziji i drugdje istovremeno i daju i primaju pomoć. Mislim da je to potpuno logično. Turska može imati koristi od e, transfera tehnologije iz Njemačke, a istovremeno možda može bolje od Njemačke davati pomoć Somaliji jer je Turska spremnija e, preuzeti rizike na terenu možda e, su mm, e, e, na neki način e, bolje, bolje shvaćaju te države, dakle tu nema nikakve kontradikcije. Meksiko može imati koristi od pomoći iz SAD-a, a istovremeno biti u dobroj situaciji da pomaže Guatemali ili Haitiju. Dakle, to trebamo očekivati, Prošle godine su Ujedinjeni Arapski Emirati davali najviše sredstava za e, pomoć. To će mnoge iznenaditi, ali to pokazuje kako se razvija svijet. Financijski porez ja sam za to, ali to će se odlučiti na puno višoj političkoj razini. To je prvobitno pokrenuto da bi se došlo do sredstava za razvoj, ali kada je provedeno ministri financija su na mnogim mjestima to jednostavno uklopili u običajni porezni sustav. E, u Francuskoj se samo mali dio tog, e, tih sredstava koristi za razvoj. E, kao parlamentarci mi smatramo da je to vrlo koristo. Kada je riječ o trgovini, ona je korisna za razvoj, ali za najmanje razvijene zemlje najveće pitanje je ne da ne mogu doći do tržišta, one to uglavnom mogu, ali nemaju što prodati ako pogledate u Norveškoj što se nalazi u samoposlugama, e, vrlo mali postotak e, robe je proizveden u Africi, ne e, zbog nekih prepreka trgovini, već jednostavno što Afrika ne proizvodi ono što treba. Ona proizvodi neke sirovine, ali e, proizvodnja za globalno tržište je blizu nuli. To se mora promijeniti, to se mora vezati uz trgovinu. E, kineske, turske i neke druge tvrtke sada e, pokretaju proizvodne pogone u Africi. Senegal i Etiopija, Ruanda eh, su eh, takve države. Mogu o tome više govoriti ako vas to zanima. I konačno kada sam ja bio ministar u Norveškoj često su me pitali sljedeće. Erik, drago mi je što vidim da ideš u Afriku i druga mjesta i pomažeš onim jadnim ljudima, ali otkud ja znam da moj novac neće završiti u džepu nekog korumpiranog diktatora, bolje da dam preko crkve, ali ako ja to dajem preko poreza ne želim da to dođe u ruke neke korumpirane osobe. To je ono što brine donatore u Europi i ako ne damo to, na to pitanje jasan odgovor nećemo uspjeti. Premda je to skuplje i manje učinkovito na neki način moramo što je više moguće izgraditi sigurne načine borbe protiv korupcije. Nema načina da dajemo pomoć državama gdje postoji korupcija. E, jer ako to ne riješimo, nećemo uspjeti e, pomoći tim zemljama. Korupcija je jedan od glavnih razloga zašto ljudi ostaju siromašni u mnogim državama. Dakle, hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospodinu Solheimu na ovim uvidima. Mislim da je to istovjetno sa e, mišljenjima parlamenta izraženim u našoj rezoluciji iz studenog. E, svakako da je opredjeljenje za 0,7 bitno i da je to rekao i parlament na isti način. Mislim da je pitanje nelegalnih e, tokova kapitala i korupcije e, isto tako jako važno. Ukupan iznos ilegalnih e, tijekova kapitala iz e, razvijenih zemalja u e, nerazvijene je daleko veći od službene pomoći koji ide u te zemlje. Mi smo to, o tome razgovarali s povjerenikom Mimicom i on je obećao da će istražiti mogućnosti komisije. Ja vas pitam, možete li nešto više reći o načinu na koji bi se se mogli boriti protiv tih nelegalnih, protuzakonitih tijekova kapitala i tome e, dovodi do pitanja inkluzivnih institucija. E, zato toliko naglašavamo DG16, a vidim da u vašem konačnom priopćenju o priopćenju odbora za razvojnu pomoć da se isto tako insistira na tome. Dakle, u ovom priopćenju stoji da se slažemo dalje istražiti kako bi se e, potpore u, e, mogle e, bolje uklopiti u naš sustav. Možete li nešto više reći o tome? A drugo pitanje, odnosno još jedno pitanje, što učiniti sa državama koje postižu rast i povećavaju e, svoju razvojnu pomoć koju daju na primjer Turska, a istovremeno nazaduju kada je riječ o inkluzivnim institucijama. E, kako to mjeriti i kako pristupiti tom problemu? Evo, to je sve što ja želim pitati. Hvala. Kad je riječ o prvom pitanju, nema nikakve sumnje e, da u svijetu postoje golemi tijekovi kapitala koji su protuzakoniti, neki su upravo perverzni. Moramo se boriti protiv toga. Mi živimo u svijetu gdje inzistiramo na transparentnosti u svakom drugom sektoru. Naši porezni obveznici i naši glasači sve žele znati o našim privatnim životima. Medija na silu nastoji doći doći do bilo kakvih informacija o političarima, a istovremeno dopuštamo da postoje porezne oaze, e, da se novac skriva, to ne mora nužno biti ukradeni novac ili protuzakoniti novac, već je svrha sakriti tko je pravi vlasnik. Ja ću vam dati jedan e, primjer u mojoj državi Norveškoj imali smo najveći, e, najveću havariju broda u mirno doba E, e, e, jedan brod koji je plovio prema Kopenhagenu je izgorio i veliki broj ljudi, stotine ljudi su poginuli. 20 godina kasnije mi još uvijek nismo sigurni tko je bio vlasnik tog broda jer je vlasništvo završilo negdje u kibernetičkom prostoru i mi ne možemo otkriti tko je doista odgovoran i ako je prekršio zakon staviti tu osobu u zatvor Dakle, kako ćemo imati odgovorni kapitalizam ako ćemo dopuštati takve stvari, a to je još gore kad je riječ o zemljama u razvoju. E, e, u, u u Ujedinjenoj kraljevini je otkriveno da Starbucks, Google i Microsoft ne plaćaju porez u Ujedinjenoj kraljevini, već negdje u Ekvadoru. kako to? Dakle, mi u OECD-u smo pokrenuli određene programe da se borimo protiv toga. E, osnovni je program BEPS takozvani, dakle e, smanjivanje porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti to se radi da bi se izbjegavalo plaćanje poreza. Automatska razmjena e, podataka o, porezima e, će bolje funkcionirati na primjer između Francuske i e, Njemačke, ali kad je riječ o i Bisao, e, to će teže funkcionirati jer tamo ne postoje institucije koje bi mogle na takav način razmjenjivati podatke. Stoga moramo pomoći e, zemljama u razvoju da izgrade bolje porezne sustave. E, drugo pitanje koje ste postavili je još teže, to je izričito političko pitanje Dakle, e, priče o velikom uspjehu kad je riječ o razvoju, e, jedna se nije dogodila u brutalnim e, e, diktaturima kao što je na primjer Koreja, ali često je riječ o autoritarnim državama, na primjer u Kini, u Ruandi, dakle to je fantastična priča o uspjehu kad je riječ o razvoju, ali nemojte me citirati, ali sasvim je jasno da gospodin Kagama E, isto tako daje smaknuti svoje protivnike u raznim dijelovima svijeta, ne sve ali neke. E, vrlo malo e, djece umire od bolesti, a u prošlosti je puno umiralo, dakle napreduje se kada je riječ o zdravstvu, o drugim stvarima, ali nema puno prostora za oporbu. Dakle, treba gledati stvari općenito, jer sve konvencije o ljudskim pravima u svijetu imaju sve te aspekte, sadržavaju i socijalna prava i politička i e, gospodarska i druga. Dakle, ne postoji neka hijerarhija gdje je e, zadnje ljudsko pravo organizirati oporbenu stranku, e, a e, prije toga dolazi pravo na, da se može ići u bolnicu, na primjer, ili da, na obrazovanje. Dakle, ako gledamo Tursku, Etiopiju, Singapur, Singapur je vrlo bogata zemlja, jedna od najbogatijih na svijetu, ali e, imamo samo jednu stranku koja vodi tu zemlju od 50. godina na ovamo. A sada će postaviti pitanje izvjestitelj o poreznim pitanjima. Hvala. Zahvaljujem eh, gospodinu Solheimu na korisnoj prezentaciji. Vi ste vrlo jasno rekli da treba pojačati porezni sustav u zemljama u razvoju. Znamo da je OECD saznao da svaki dolar koji se troši na osnaživanje administrativnih kapaciteta eh, može dovesti mm, do povećanja 1650 dolara u poreznim prihodima, ali e, kako ćemo E, standardizirati međunarodni porezni sustav. A drugo, e, da li se slažete e, da sustav izvješćivanja po zemljama koji je već usvojen kada je riječ o bankama da bi trebao biti obavezan i za ostale privredne grane. Mislim da bi to bilo neophodno za borbu protiv utaje poreza, a moramo na eh, se boriti protiv e, beps i međunarodnom razmjenom podataka među poreznim vlastima, ali kako ćemo osigurati potpuno sudjelovanje, učinkovito sudjelovanje zemalja u razvoju? Vi ste već spomenuli da oni obično nemaju institucije koje bi davale informacije, ali e, to bi moglo biti e, samo izgovor da se ne razmjenjuju podaci i da se ne bori protiv e, e, BEPS-a. Mislim da je zadnje pitanje ključno jer neki od alata koje smo usvojili, na primjer sustavi Svjetske banke da se prikuplja kapital koji je ukraden od zemalja u razvoju, da je to u stvari e, učinkovitije da bolje funkcionira među e, razvijenim zemljama, jer na primjer ako švedske e, porezne vlasti traže informaciju od švicarskih vlasti, imaju dobre profesionalne birokracije koje su profesionalne, nisu korumpirane i i one će to obaviti. Ali ako e, radimo sa nekom državom gdje postoji samo recimo petero ljudi koji se bave tim pitanjem, e, to je puno teže, ali to ne znači da ne treba razmjenjivati podatke, već trebamo pomoći državama u razvoju da izgrade svoje e, kapacitete, da izgrade svoje, e, svoja državna tijela koja će se baviti e, ubiranjem poreza. Tu postoje brojne inicijative, na primjer Australija je pokrenula jednu takvu inicijativu, OECD također nudimo pomoć na tom području, ali kao što ste rekli E, na taj način ćemo doći do puno većih sredstava od onih koje ćemo investirati u to. E, ne znam da li e, moj odbor ima neko gledište o izvješćivanje po zemljama, mislim da je to osobno, ja mislim da je to vrlo korisno. Potrebno je znati što poduzeće plaća u toj zemlji. Nije dovoljno znati da neko poduzeće poduzeće je u Africi, ne da u Africi, već moramo znati što radi u svakoj pojedinoj državi. Mm, to mora biti potpuno otvoreno. E, u bilo kojem drugom sektoru mi ne bismo prihvatili da se tako važne informacije prikrivaju. Dobro. Neš Teve, naš dopredsjednik i izvjestitelja u ulozi privatnog sektora. Hvala. Hvala ti Erik na tvojim ljubaznim riječima i na tvojoj potpori Šri Lanki. Znam koliko si radio e, zadnjih 20 godina da bi u Šri Lanki zavladao mir i koliko e, si uložio u to, a ljudi e, koji su željeli rat, a ne mir, e, su te nastojali ocrniti. Ti si e, Dakle, ja te pohvaljujem za sve što si učinio za taj mali otok, ali ono što te želim pitati je sljedeće. dakle izvan pravne aktivnosti e, naših e, zemalja u razvoju. Na primjer, naš parlament je jednoglasno e, donio dokument o vlasničkim pravima. Ja sam rekao daj mi malo prazne zemlje i daj mi neke izbjeglice ja ću stvoriti najbogatiju zemlju na svijetu. To se dogodilo u SAD-u. E, oni su e, to učinili upravo oni su stvorili e, vlasnička prava koja su e, zapravo jedne jestve na taj način se stvara bogatstvo dakle divlja naselja imaju neku vrijednost koja nije zabilježena u Bombaju na primjer 17 milijuna ljudi žive e, pokraj najbogatijeg e, komadića zemlje, e, e, zemljene kugle, ali ti ljudi nemaju ništa. Tu ima niz malih radionica, malih dućana, ali nisu u formalnom sektoru pa nemaju nikakvu gospodarsku vrijednost. Ako oni to žele e, prodati, prodat će to prijatelju, ali ne zna se prava vrijednost toga, nemaju knjige, to nije nigdje zabilježeno. Dakle, ako sve to zbrojimo, riječ je o 9 do 10 e, e, bilijardi dolara, E, koje postoje, a nisu zabilježene. Da, i tu postoji globalni pokret kog je pokrenuo e, ekonomist iz Perua de Soto e, općenito da se priznaju vlasnička prava takvih ljudi e, kako bi oni lakše mogli dobiti kredite, pokrenuti mala poduzeća, a isto vremeno to otežava državi ili bogatim ljudima da ih jednostavno izbace, da ih potjeraju. Ali to je ključno pitanje u mnogim državama svijeta vidjet ćemo da kad se neko počne širiti može izbaciti ljude, protjerati ljude koji već generacije žive na nekom mjestu. E, to je jedno od područja gdje su Kinezi e, uspjeli bolje od mnogih drugih. Čini se da sada u Kini postoje jako dobri sustavi da se dade naknada ljudima e, kada ih se u kontekstu razvoja preseljava. E, kada se u Pekingu gradio aerodrom e, veliki broj ljudi, milijun ljudi se trebalo preseliti u Kini je došlo do toga da ljudi kupuju zemlju gdje misle da će doći do nekog razvoja kako bi mogli tražiti naknade. Dakle, to pokazuje koliko je to pitanje važno, pitanje priznavanja prava vlasništva. Hvala gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem se također i predsjednik ku Odbora za razvojnu pomoć e, OECD-a, ali želim zapravo postaviti par pitanja i reći koje su moje bojazni. Ja se plašim da smo pogrešno protumačili sadašnju situaciju. Prije 20 godina siromašni su živjeli u zemljama u razvoju, a sada siromašni ljudi e, žive u e, zemljama koje se tek razvijaju. sada vidimo siromašne ljude koji se nalaze na e, putu, koji se nalaze kraj ceste i koji mole za pomoć e, i znamo da čim se organizira, organiziraju na primjer e, neko natjecanje, na primjer u nogometu, tjeramo siromašne ljude iz tih zemalja kako ih ne bi vidjeli. Što radi OECD kako bi pomogao tim ljudima, na primjer u Addis Abebi, da li e, se zaista bori protiv siromaštva i na koji način? Da li se borimo protiv siromaštva samo u siromašnim zemljama ili isto tako i u zemljama u razvoju? Vrlo dobro smo rekli da u zemljama u razvoju postoji dosta izvora E, kojim se možemo boriti protiv siromaštva, ali novac nije dovoljno dobro raspodijeljen. U potpunosti se slažem sa vašim, vašom makroekonomskom analizom, ali mislim da možemo još više učiniti, naročito ukoliko se budemo borili protiv siromaštva e, ciljajući skupine i na taj način ćemo moći dati prave odgovore. Ako to ne uradimo, onda ćemo propustiti jedinstvenu priliku koja je pred nama ove godine, koja je zapravo godina za razvoj. 150 milijardi eura koje su namijenjene za e, razvojnu pomoć i za borbu protiv siromaštva će vjerovatno biti raspodijeljena na četiri dijela svijeta i koristit će se malo i za borbu protiv klimatskih promjena i e, u druge ciljeve, a zatim ćemo shvatiti da kada imamo situaciju, na primjer, epidemije ebole, shvatimo da je to e, veoma zarazna bolest, ali to je bolest kojom se, zara, kojom se mogu zaraziti ljudi zbog toga što ne postoji u tim državama zdravstveni sustav koji je moderan. Znamo, vidjeli smo iz, e, u 80. i 90. godinama za vrijeme građanskih e, ratova da je velika kolektivna greška bila ta i Washington je to priznao da jednostavno nismo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 se na sistemski način borili protiv kriza, već smo površno se samo borili protiv toga. Dakle, premalo radimo, premalo radimo, naročito sada u financijskoj krizi. Ja se nadam da će ova razmjena godina zapravo biti korisna godina za sve nas i da ćemo se zaista boriti protiv siromaštva. U OECD-u imate instrumente na raspolaganju za to i možete se na neki način i miješati u unutarnje poslove određenih zemalja. Govorili ste da pomažete zemljama na području obrazovanja, oporezivanja i tako dalje. To je u redu, ali isto tako treba paziti da ne dođe do diskriminacije. I mislim da moramo biti selektivni, ali isto tako i odgovorni, ne samo odgovorni naspram država u kojima djelujemo, već isto tako odgovorni u odnosu na stanovništvo, jer što radimo zapravo kako bismo smanjili siromaštvo u zemljama u razvoju, ne samo siromašnim zemljama, jer e, razvojna politika zapravo nije namijenjena tim zemljama. No međutim, tko će se baviti onda tim ljudima? Ako govorimo o međunarodnoj solidarnosti, onda je sigurno da je to postao sada politički problem i to interni politički problem. E, što ćemo učiniti, na primjer, u Addis Bebi? I e, mislim da e, naš govor treba biti takav da se ne dovedemo u situaciju da za deset godina ponovno organiziramo summit na kojem ćemo govoriti o svim propalim prilikama koje nismo iskoristili i ciljevima koje nismo ostvarili. Ali ako nastavimo ovako raditi, do toga će i doći. I Slažem se. Uh, govorili ste o konsensusu iz Washingtona. Mi zaboravljamo e, kakav je bio hladni rat. Ne u Europi, u Europi je bilo ljudima teško ljudima koji su živjeli u istočnoj Europi, ali e, to je pre, ništa nije, e, nije bilo borbi, dakle nije se pucalo. U ostatku svijeta je bila katastrofa, nigdje nije bio tako brutalni diktator da nije dobio pomoć ili sa zapada ili sa istoga. E, svaki diktator je dobio pomoć jer su svi go mislili on je e, užasan ali je naš. Dakle pretjerani tržišni liberalizam na zapadu je e, prenesen e, u zemlje u razvoju gdje nije, to nije funkcioniralo dobro. Dakle, Oba dvije ideologije su bile katastrofalne. Glavni razlog zašto smo mi bolje uspjeli nakon hladnog rata je da gotovo sve vlade u cijelom svijetu su pragmatične, dakle mješavi na snažne države i tržišta. E, to, je, to se pokazalo puno uspješnije od bilo sovjetske e, ideologije orijentirane na državu ili zapadne ideologije e, gdje postoji pretjerano slobodno tržište. Dakle, e, u zemljama u razvoju i brzo rastučnim ekonomijama, među brzo rastućim ekonomijama ja sam uvjeren da će Kina doći do nule, dakle Kina zatvara jaz alat, e, kad je riječ o siromaštvu, e, a isto tako u Latinskoj Americi, dakle siromaštvo će doći na nulu, a ono što moramo razmotriti je nova situacija, jer do sada siromaštvo se brzo smanjivalo, ali u osnovi kao nus proizvod gospodarskog rasta. Dakle, kao u Kini netko se najprije mora obogatiti da bi stavio državu na e, onaj golemi put rasta i to je dovelo do smanjenja siromaštva. Zbog čega ova nova situacija je potpuno drugačija? Zato što smo mi rekli da ćemo u potpunosti smanjiti siromaštvo do 2030. godine. Ako želimo to postići, onda ne možemo samo raditi na razvoju e, gospodarstva, jer čak ni u Kini gdje je e, gospodarstvo zaista ojačano i dalje imamo siromašne ljude. Dakle, morate raditi na onim elementima koji e, su ciljani za smanjenje siromaštva. Morate vidjeti na koji način E, raditi na tim elementima. Naravno moramo raditi na gospodarskom rastu, ali moramo raditi i na ovim drugim elementima. I isto tako znamo da je bilo dosta učinkovit e, sustav raspodjele novca u, u Latinskoj Americi. Imamo i mikrokredite, na primjer, e, koje smo koristili u Kini, Indoneziji i na taj način možemo ciljano smanjivati e, siromaštvo. Ako želimo to i u budućnosti raditi, onda to moramo raditi više nego što smo radili e, ranije. Ne možemo e, samo moramo se usredotočiti na primjer ili na žene, osobe sa invaliditetom, osobe koje se nalaze na selima, možda manje, možda više nego u gradovima i e, dakle moramo imati tu politiku koja će biti zaista ciljana i mislim da je to ključno. E, rasprava koju imamo u OECD-u i u e, UN-u i u drugim institucijama je upravo ta na koji način ciljano pomagati siromašnima E, kako bismo u potpunosti iskorijenili e, prekomjerno siromaštvo. Hvala, Laura Sanchez. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Solheim. Eh, Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća i hvala gospodine Solheim. E, ja ću zapravo govoriti o novim usvojenim mjerama, ukoliko mi dozvolite. Jako mi je drago vidjeti da je razvijena nova metoda za E, računovodstvo u poduzećima. Naravno, to se još mora poboljšati i mi smatramo da ima nekih elemenata koji bi se trebali ispraviti. Moram najprije reći nekoliko riječi o pozitivnim elementima. E, što se tiče pomoći, ta pomoć se treba obračunavati kao neto e, doprinos i treba se uzeti u obzir kada se obračunava dug određene zemlje. Ali ipak mislim da bismo mogli ići još dalje E, od toga i da trebamo uzeti u obzir e, kamatnu stopu e, zajma jer imali smo ponekad zajmove od 10% što više nije slučaj. I ne smijemo se samo vezati za stopu Međunarodnog monetarnog fonda jer se na taj način približavamo više američkom dolaru, a moramo uzeti u obzir trošak koji e, je stvarni trošak korisniku zajma i naravno to ovisi i o prihodima i o e, e, BDP-u svaki od zemalja jer postoje određene zemlje koje iako više nisu tako siromašne kao što su bile ipak trebaju našu pomoć. Moramo imati element za prilagodbu koji će biti srednjoročan, ali ne smije se raditi o e, arbitražnom faktoru. Moramo zaista uzeti u obzir konkretne kriterije e, koji će se odnositi na svaki, svakog od korisnika zajma. Zatim moramo e, uzeti u obzir računovodstvo i uključiti zajmove u to računovodstvo kako ne bismo imali dvojno računovodstvo. A što se tiče zajmova koji se dodjeljuju, od samog početka krize smo primijetili da ih ima sve više i više i ti zajmovi se predstavljaju kao e, neka vrsta pomoći, ali tu vrstu pomoći ipak treba vratiti nekome, tako da donatori se ne mogu usredotočiti samo na E, razvojne zajmove, već isto tako i na reprogramiranje e, kredita, odnosno otplatu dugova. Imam jedno konkretno pitanje. Što se tiče 1,6% pomoći, to bi trebalo biti dato u obliku bespovratnog sredstva, a ne samo zajma e, uz nisku kamatnu stopu. To bi zapravo trebalo biti obvezatno. Što mislite o tome? Zapravo ovo su vrlo relevantne kritike i to je nešto na što smo se osvrnuli u dokumentu iz 12. mjeseca, ali ipak znate da tu postoji politički kompromis, različita stajališta i pokušavamo ih uskladiti. Znači naš sustav nije perfekta. Niti jedan kompromis e, nije perfektan. Evo, govorili smo o mirnom procesu u e, Šilanci i znamo da ni to nije bilo savršeno. E, bitno je uzeti obzir ono što je bilo prije postizanja kompromisa. Da li se radi o koncesijskim zajmovima i uz koju stopu, da li je ta stopa bila prihvatljiva ili ne i da li da smo nastavili sa tim sustavom bismo postigli ove e, rezultate koje smo sada postigli. Da li bismo postigli iste rezultate uz subvencionirane zajmove ili ne? Ako dajete zajam Brazilu, Kinu ili Turskoj i e, ako dajete zajam Tuniziji, Mozambiku ili Malaviju, taj zajam mora biti uz istu kamatnu e, stopu, no ipak e, postoje razlike u zaduživanju tih zemalja i naši zajmovi ne smiju predstavljati dodatno e, opterećenje za dug te zemlje. E, bespovratna sredstva su zaista jedan od bitnih instrumenata za razvojnu pomoć, e, veći bitni instrument nego zajmovi, ali zajmovi isto tako su jako značajni. Ja smatram da su E, zajmovi još bolji instrument za e, e, prosječno razvijene zemlje i za najmanje razvijene zemlje za sve komercijalne programe i projekte, na primjer izgradnju hidroelektrane, izgradnju cesti i tako dalje. A to zajmovi su najbitniji naročito u najmanje razvijenim e, zemljama i to u određenim sektorima. Ali ovaj kompromis e, kojeg, do kojeg smo došli nije savršen, ali je ipak e, zaista ispravan i pozitivan korak i ide u pravom smjeru. I usklađen je sa našim ciljevima, ali naravno postoje i kritike tog kompromisa, postojale su i prije nego što smo postigli taj kompromis. Naravno, europske institucije eh, kao Francuska i Njemačka, e, a isto tako i Japan daju te zajmove. Neki su, se daju po strožim, neki po e, kriterijima, no radi se o pitanju samo zajmova Europske unije, Njemačke i Francuske, a na osnovu toga Sjedinje američke države, Švedska, Belgija i druge, drugi su uspostavili neke strožija pravila za zajmove. E, želim samo naglasiti da imamo i predstavnika Europske investicijske banke danas poslije podne i gospodin Van Belekom koji će vam moći objasniti e, sustav Europskih, Europske investicijske banke i njihovih zajmova. Izvolite sljedeći govornik. Zahvaljujem. Mislim da je vrlo korisno čuti da OECD i Odbor za razvojnu pomoć predstavljaju e, značajan faktor za reviziju koncepta razvoja i mislim da je pomoć, oporezivanje i privatno ulaganje nešto što je jako značajno za sve nas. Želim znati da li Odbor za razvojnu pomoć donio neke dodatne odluke za budućnost i pitanje da li je odbor za razvojnu pomoć e, uspostavio procenat za udio pomoći za najmanje razvijene zemlje, ako je zbog čega, uzimajući u obzir da je službena razvojna pomoć jako značajna za najmanje razvijene zemlje. Više nego za razvijenije zemlje. Radi se o novoj mjeri koja se zove e, TOSD. To neće zamijeniti službenu razvojnu pomoć, već će samo e, dopuniti službenu razvojnu pomoć. Možete li nam to malo objasniti? Ja se nadam da to nije sada neki način smanjivanja udjela službene razvojne pomoći u cjelokupnoj razvojnoj pomoći. A što se tiče oporezivanja, mogu vam samo se zahvaliti na zalaganju, na ovom pitanju i mislim da smo svi svjesni činjenice, a to ste vi i rekli u vašem izlaganju, E, dakle oporezivanje bez granica i želimo vam se zahvaliti na svim korisnim informacijama koje ste nam dali o oporezivanju i transparentnosti. To je nešto što je značajno za naš odbor za razvoj. Što se tiče privatnog ulaganja, mislim da tu postoje obećavajuće ideje. Možete li nešto reći o utjecaju ulaganja i piramidalnom temelju, odnosno poslovanju koji se razvija među najsiromašnijim na svijetu. Posljednje što želim reći vezano uz privatno ulaganje, rekli ste da je bitno imati pravni okvir za investicije kojim bi se štitili investitori, ali što biste rekli da predstavlja pravedan dogovor E, ili sporazum u kojem bi postojale odredbe o investicijama koje bi bile pravedne za sve. To je bilo jedno od pitanja i ovom parlamentu. Zapravo za vrijeme pregovora TTIP-a se ne uzima u obzir utjecaj ovih budućih ugovora koji će se najviše odnositi na zemlje u razvoju. Na koji način vi vidite taj, e, te razgovore za okvir, pravni okvir za ulaganje? Da, što se tiče pravnog okvira za ulaganje, možete uzeti u obzir i na, e, tvrtke koje su morale pregovarati sa vladama u vezi e, ugovora za koje su smatrali da nisu dovoljno pravedne, pa su morali ponovno ispregovarati e, te pregovore. I to je ono što se dešava u mnogim europskim zemljama. Znači, ne možemo se žaliti na to, ali je problem u manje razvijenim zemljama gdje ne postoji pravni okvir za ulaganje i u slučaju sukoba investitori nemaju stvarnu zaštitu protiv e, različitih e, tumačenja odredbi e, zakona i u nekim zemljama političari koriste tvrtke kao instrument u njihov, za njihovo osobno bogaćenje ili u političke svrhe a određene velike tvrtke koje žele ulagati i ako se radi o većim ulaganjima njima je potreban pravni okvir za e, ulaganje e, kada se radi o upravljanju sirovinama na odgovoran način. Tvrtke koje su zaista odgovorne i koje žele ulagati u zemlje u razvoju svaki put traže e, ispravan e, pravni okvir za ulaganje. Mi moramo uspostaviti sustav e, za bolji dijalog između privatnog sektora i investitora i javnog sektora gdje imamo zaista dobre ljude koji imaju jako dobre ideje i moramo stvoriti neku platformu za e, diskusiju kako bi postojao taj stalni dijalog e, u Kini je održan seminar o ovom pitanju imali smo predstavnike švicarske banke koji su rekli da moramo uvijek imati stalni e, dijalog kako bi se mogla rješavati pitanja raznoraznih e, sporova. To je ključno ukoliko želite imati više ulaganja. A utjecaj ulaganja veoma često to e, pomješamo sa dobrotvornim svrhama i organizacijama koje ulažu u dobrotvorne svrhe koji jer ako želite ulagati, ulažete u neku svrhu, na primjer ako želite pružiti bolje e, zdravstvene usluge ili bilo kakve druge usluge, to može biti jako dobar instrument, e, naročito ukoliko Europska unija u tome sudjeluje više nego Sjedinjene američke države jer postoji zaista stvarni potencijal za europljane koji žele ulagati da ulažu na primjer i u dobrotvorne svrhe. Evo razmislite o primjeru Bill Gatesa i drugih eh, Amerikanaca koji su zaista pružili eh, veliku uslugu cijelom svijetu kroz njihove dvo, dobrotvorne E, dobrotvorna ulaganja, a to se može raditi i u Europskoj uniji. Moramo se podsjetiti da je da 18 najbogatijih ljudi na svijetu imaju 3,5 milijardi prihoda, što znači da zaista mogu E, ulagati i u dobrotvorne svrhe. U Norveškoj, na primjer, e, ja, ja to stalno govorim i nije mi jasno zašto premijer i predsjednik o tome ne govori više da se treba raditi na e, ulaganju koje zaista ima utjecaj. Ne mora se ne moraju se davati bespovratna sredstva, ali se može ulagati ulagati u budućnost e, i ulagati u e, siromašnije zemlje. Kada bi Norveška počela raditi na tome i kada bi uložila samo 1%, onda bi to sigurno imalo svoju svrhu i stvaralo bi daljne prihode. Ja sam bio u norveškoj vladi i e, zagovarao sam upravo taj pristup. The concept of total official support for development will be a concept encompassing more što se tiče privatnog e, sektora, taj privatni sektor mora obuhvatiti više instrumenata za ulaganje koji moraju biti povezani i sa sigurnosnim pitanjima, na primjer 7% e, naših doprinosa se odnosi na operaciju održavanja e, mira jer e, kao što smo i rekli malo čas bavimo se i tim pitanjem osim e, pitanja zdravstva i obrazavanja, ali to su samo proizvoljne brojke. Jasno je da možemo raditi više, naročito u Srednjoafričkoj republici, na primjer i mi možemo učiniti još više za najmanje razvijene zemlje i mi imamo program koji će nam omogućiti da 50% razvojne pomoći zaista dođe do tih najmanje razvijenih zemalja, ali to neće značiti 50% za svaku državu e, i znamo da su najmanje razvijene zemlje e, svake sve različite E, ako pogledamo na primjer Češku, Poljsku i druge zemlje, one sve imaju program za razvojnu pomoć i koje su okrenute možda pre, više prema balkanskim zemljama i Moldaviji. To je korisno e, i to se temelji na jednom povijesnom e, kontekstu i mislim da je dobro da su prisutni tu. Ne bi bilo možda logično da sad od njih zatražimo da e, prekinu davati pomoć e, Modavi ili Bosni, na primjer, te da se okrenu više prema Africi. To isto se može primijeniti za Australiju i Novi Zeland koji pružaju pomoć susjednim zemljama, Indoneziji, Filipinima i nekim manjim otocima na Pacifiku i to je potpuno E, to se može potpuno shvatiti e, da se pomaže najbližim zemljama. Znači imamo taj cilj od 50% za svaku zemlju e, koja bi se trebalo odnositi na 50% pomoći za sve najmanje razvijene zemlje. Imamo još tri govornika. Pavel Vajn, prvo. Hvala Erik na ovom eh, izlaganju i hvala na odgovorima. Ja se slažem sa tvojim osnovnim razmišljanjem. Nije iznenađujuće da eh, mi imamo da imamo isto mišljenje kao i eh, odbor Harlem Brunt ta koji je govorio o ideji razvojne pomoći. Zapravo 80. godina se i rodila ta ideja razvojne pomoći. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se tiče trgovine. Pregovori iz Dohe e, Svjetske trgovinske organizacije su započeti kao E, pregovori o razvojnoj pomoći kroz trgovinu. Postojali su određene prepreke na tim pregovorima, iznašli smo rješenja, ali se ja osobno plašim posljedica TTIP ugovora sa Sjedinim američkim državama. Mislim da ova vrsta bilateralnih e, sporazuma mogu predstavljati temelj za globalni e, sporazum o trgovini koji može ići u korist e, zemljama u razvoju. E, želim znati koja, koju opasnost to predstavlja za Europsku uniju i zapravo što možemo učiniti kako bismo izbjegli bilo kakav negativan rezultat. Drugo, OECD i DAC nastavljaju stalni dijalog sa novim donatorima koji nisu članovi vaše organizacije, barem ne još kako možemo učiniti da svi donatori zaista poštuju načelo e, održivog razvoja u svim svojim djelatnostima. Jeste li vidjeli neki pozitivan trend u ovome, na primjer, vezano uz Kinu i neke druge nove donatore? Hvala Paolo. Uvijek je dobro biti sa e, dobrim E, kolegama koji su e, bliski Finskoj. Budući da nisam nadležan za ovo pitanje, ne mogu dati službeno stajalište DAKA i zapravo ovisit će kakav će na kraju biti taj bilateralni sporazum i koje druge sporazume će obuhvatati taj bilateralni E, sporazum, ali jasno je da svi sporazumi koji se tiču trgovine i koji uključuju sve zemlje u razvoju e, bi bio bolji. Najmanje razvijene zemlje nemaju prepreke u trgovini, ali imaju druge prepreke Znam za jedan primjer kada se u Gandiji e, trebao provesti projekt e, izgradnje klaonica, postojale su prepreke koje nisu bile trgovinske prirode, već se postavilo pitanje koja vrsta mesa se može uvoziti e, sa strane veterinarskih i fitosanitarnih mjera. Zapravo bilo je potrebno napraviti ogradu oko tih klonica i isto tako e, da ispoštovati sve sanitarne i veterinarske uvjete. To zapravo nisu bile trgovinske prepreke, ali su bile prepreke koje su onemogućile tu zemlju da e, realiziraju taj projekat. A zatim imamo tu i sve druga, sva druga pitanja koja se tiču provoza mesa kroz razne države e, putem e, brodova, na primjer. E, tu postoji pitanja korupcije, prelaza granice u lukama. To su, dakle, opet ne trgovinske prepreke, ali druge prepreke koje ugrožavaju trgovinu. Mnogo je jeftinije trgovati s Kinom nego s Afrikom, na primjer iz svih ovih navedenih razloga. Ali, naravno, trgovina je ključna za sve nas. Što se tiče novih e, donatora, jedan od njih je Japan, s njima imamo jako dobru suradnju. E, glavne skupine donatora van OECD-a su arapske zemlje i Kina. Tu postoje i druge zemlje, na primjer Brazil, ali e, oni ne spadaju u velike donatore. Veći donatori su na primjer Ujedinjene Arabski e, Emirati e, koji pružaju ogromnu pomoć, e, Katar i imamo jako usku i tjesnu suradnju s Kinom. U Europi postoji ideja da je sve ono što radimo sjajno, sve ono što Kina radi loše. Ali to je pogrešno, nema razloga vjerovati da mi bolje radimo od Kineza. Naravno, postoje kineske tvrtke koje možda ne poštuju sve e, propise, u Africi također, ali s druge strane, koliko ja znam, Europa e, nema niti jedan projekt izgradnje željeznica u, u Africi, Time se bavi e, Kina koja će pokriti troškove te izgradnje, a isto tako ima i projekte na kojima radi u e, Nigeriji. E, primjedba na to je da se ne koristi lokalna radna snaga, ali s druge strane ipak se pomaže tim državama. mi vrlo dugo već E, radimo na tim takvoj vrsti projekata i e, stručnjaci koji rade e, tamo žive u montažnim kućama i možda se, kori, možda se jedu kinesku hranu, a ne afričku, ali mislim da to nije najbitnije u ovom pitanju. Moramo svi donatori koji sudjeluju s nama moraju poštovati iste kriterije ali istovremeno znamo da e, Kinezi pomažu više južnim zemljama i kineske tvrtke podliježu kritikama na isti način kao i europske ili američke tvrtke. Dakle, mislim da tu e, imamo zaista iste standarde. Hvala. Evo imate još 20 e, sekundi. Da, mi moramo pomoći zemljama u razvoju, u jačanju kapaciteta i kroz pomoć za trgovinu. Drugo, vi ste vrlo dobro objasnili netarifne prepreke s kojima se također moramo suočavati kada uspostavljamo e, ugovore o trgovini. To je dio naše politike. Marija Filipo. Zahvaljujem, e, predsjednica. Evo još jedno kratko pitanje koje se odnosi na financiranje. Igra li kod vas e, također e, ulogu i zaduživanje ili, ili reprogramiranje zaduživanja kod e, kreditiranja? Naime, imamo tu raznih primjera, recimo zdravstvenih sustava, prebacivanja zdravstvenih sustava i tako dalje. Drugo pitanje, E, doista mi je drago što se sada okoliš i razvoj povezuju zajedno, a vi ste govorili kod privatnih investicija da se radi o tome da treba e, poticati investitore da investiraju u zelene ciljeve. Znači kojim sredstvima mislite vi to učiniti, kako potaknuti privatne e, investitore koji navesti ih da poštuju socijalne standarde pritom? Zahvaljujem. Thank you. Wszystkim dziękuję panu za tak bardzo ciekawe, przejrzyste odpowiedzi, bardzo obrazowe. Hvala. Hvala e, gospodinu Solegu na odgovorima. Kada ste odgovorili na naše, kad ste odgovarali na naše pitanja, rekli ste da ćete, da ćete uskoro u određenim regijama ili državama da se više neće govoriti o ekstremnom siromaštvu. Da li je to zahvaljujući našoj pomoći ili i unutarnjoj politici tih zemalja? Ako u nekoj zemlji smo iskorijenili siromaštvo, ekstremno siromaštvo, da li je to zbog toga što je razina PDB-a dovoljno visoka u toj zemlji za iskorjenjivanje siromaštva i da li, na primjer, u Nigeriji možemo živjeti za jedan dolar dnevno, a u e, Njemačkoj to, na primjer, ne bi bilo moguće. Koji su kriteriji koje vi uzimate u obzir da biste rekli da je e, ekstremno siromaštvo iskorjenjeno u nekoj zemlji? I na koji način ste to postigli? Dakle, da li kroz razvojnu pomoć ili kroz e, razvoj gospodarstva tih zemalja i njihovu unutarnju politiku? Hvala. Start Hvala. Evo, ova su pitanja usredotočena upravo na ključna pitanja. Znači, globalna prihvatljiva definicija krajnje siromaštva je ona svjetske banke, 0,25 dolara po glavi po eh, danu. Mislim, to ne treba revidirati, ali ako pogledamo i sve druge definicije, samo ćemo doći u nevolju. Ne kažem da nije to bitno eh, ili korisno gledati druge definicije kako bi se prosvjetilo, ali kao globalni standard eh, iznad kojega treba dovesti ljude, to je svakako korisno. Znači tu su povezana pitanja su naravno i lokalni troškovi, okoliš, e, rod, e, pol i tako dalje. E, to su sve važna pitanja koja su povezana s pitanja. Znači sada je li se radi o rastućem, brzo rastućem gospodarstvu ili, de, ili gospodarstvu u razvoju, mislim tu postoje razne definicije raznih strana ove emerging zemlje koje su brzo različitog gospodarstva, obično su Kina, Brazil, Indija, možda i neke druge, ali to su uglavnom ključne e, ključne zemlje na koje se misli pod emerging brzo različitog gospodarstva. Postoji e, velika razlika u razvoju dijelim, raznim dijelovima svijeta. E, znači, recimo, kod Filipina imamo u Istočnoj Aziji, recimo, novog predsjednika, pa je E, odjednom e, zemlja krenula i općenito tamo je borba protiv siromaštva e, jako dobro napredovala. Recimo Bolivija u Latinskoj Americi je bila uspješna u smanjivanju siromaštva, isto tako i diljem Latinske Amerike. Također mirovni proces u Kolumbiji je uspješan i sada zapravo više od vrha do kraja Američkog kontinenta gotovo da nema nikakvih e, e, oružanih konflikata. Dakle, što se toga tiče, to je veliki uspjeh, ali u dijelovima Afrika od Gineja Bisao do Somalije, preko Sahare i Bliskog istoka, jugoistočna Azija, postoje veliki problemi i to uglavnom siromaštvo posebice e, u Africi i u Južnoj Aziji. Dakle, tu se svakako trebamo usredotočiti na ove regije pod raznim definicijama ali tu, za to nam je potrebna svjetska banka. Odgovor na pitanje gospođe Hobak. Jedan način razmišljanja za promicanje zelenih investicija biti će svakako da razvojna pomoć e, može preuzeti dodatne troškove, recimo ako je potrebna dodatna investicija ili trošak za solarnu, hidro ili neku drugu vrstu e, energije energenata koje je bolje od e, recimo fosilnih e, goriva, odnosno sustava koji rade na fosilnih goriva. Za to se recimo može koristiti razvojna pomoć na razne načine kako bi se povezala sa privatnim investicijama i tako smanjila rizik privatne investicije i sustave učinila učinkovitim za privatnu investiciju. Znači ako ne postoji e, dobra energetska mreža, teško je onda na, e, na maloj razini raditi solarnu energiju. Pa onda razvojna pomoć se na te načine može koristiti za stvaranje boljih rješenja. Ono što je pak bio potpuni neuspjeh bila je, e, bio Washingtonski konsenzus da se to sve prepusti tržištu. To ono iz 90 i rečeno je tada bilo ako se sve prepusti tržištu solarna i hidroenergija sada su energije koje će se e, učvrstiti same po sebe, ali zapravo vidimo da nema gotovo ni jedna hidroelektrična instalacija u Africi u posljednjih 20 godina tržište samo nije moglo razriješiti ta pitanja. Znači potrebna je kombinacija između tržišta i države. Mislim da idemo u ovom smislu dalje i da postoji veliki potencijalni progres napredak i rijetko koja druga zemlja je dobar primjer kao Njemačka ostatku svijeta koja se svojom energivende pokazala upravo koji je potencijal e, ovog prelaska na nove energije. Solarna je također energija znatno pala u cijeni i e, u mnogim dijelovima svijeta i to posebice zahvaljujući Kini. E, otpuštanje dugova, oslobađenje od dugova i otpuštanje dugova, naravno E, naravno da zemlju ne mogu prosperirati e, ako su u velikom dugu, ali to je učinjeno u većini relevantnih slučajeva, osim u nekima, ali zapravo u zemljama u u ovom trenutku zaduženost nije toliki problem. Ako pogledamo koje su ovdje opasnosti, e, Mijanmar ako pogledamo gdje sada imamo po mome odličnu vladu u Mijanmaru, dobro možda ne E, savršeno, ovo je otvoreno prema svijetu koja promovira ekonomsku promjenu, e, pokušava riješiti pitanje s manjinama. I doista otvaranje Mijanmara koje, e, kojemu smo svjedočili je nešto stvarno dobro. Znači, bili ta vlada trebala otplatiti dug koji su akumulirali bivši vojni režimi. I, mislim, i onda još se tome nadovezuje samo kamata na kamata na kamatu za još stvari 70-ih, za dugove ih 90-ih koji su sada došli do astronomskih iznosa kamata koje nije, jer se tada glavnica nije otplaćala i sada bi li trebala do sadašnja vlada to plaćati. Mislim, znači <laughs> nikada to neće moći tako napraviti, ali svakako e, treba se s time raspravljati u financijskim institucijama da se to razriješi. To se i događa i to je velika komoć. Znači, e, otpuštenje dugova i oslobođenje dugova je jedno bitno e, pitanje. Ali treba osigurati da nijedna ne dođe više u takvu situaciju. E, ali to je odgovornost i pozajmitelja. Naime, ne treba promovirati neodgovorno pozemljivanje. To se odnosi na države kao i na banke. Recimo, neki primjeni E, gdje se radi o otpuštenju dugova za niz nacija e, zbog cilja koji se nakupio kako bi e, norveška vlada na taj način promovirala brodogradnju. Naime, u zapad, na zapadu Norveške za brodogradnje je zapalo velike probleme 70-ih, 80-ih, 90-ih i tražilo se tržište i to su bili recimo Ekvador i druge neke zemlje u razvoju i e, tu se radilo o jednom golemom akumuliranom dugu e, koji je onda kočio daljnji razvoj. Evo, mislim da nam je gospodin Solheim dao doista odgovore na puno pitanja i doista smo naporno radili. Ali mislim da smo doista čuli dobar pregled toga što radi OECD i nekih pitanja koja će biti ključna sljedećih par mjeseci, i utječe će na niz naših izvješća o e, posebice o e, o e, posebice o porezima. Dakle, zahvaljujem gospodinu Solheim još jednom.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 Okay, colleagues, we're going to resume our, our next session. Um, I'm very pleased that we... Evo, dopustite da sada nastavimo. Doista mi je drago što danas imamo e, kod nas gospođu Zandu Kalininu Lukaševiku, koja je parlamentarna državna tajnica za poslove Evropske unije u Latviji, koja je upućena u naš rad i komentirati će pitanja povezana sa humanitarnom pomoći uglavnom. I kao što znate, već smo ranije rekli da smo pokrenuli Europsku godinu za razvoja u Rigi prije deset godina, vrlo uspješno pokrenuta e, ideja. I opće cijela ideja je došla e, od latvijskih nevladnih udruga koji su počele lobirati za to i pokazivati da je e, Europska godina razvoja bitna stvar. je bilo je doista zadovoljstvo biti u Rigi i gledati koliko su predani i predsjedništvo i latvijska vlada toj ideji i latvijski premijer pokrenuo Europsku godinu razvoja i također znam i od vas također da vi želite da ova godina bude uspjeh sa svim e, raznim aspektima razvojne politike i zahvaljujem vam što ste danas s nama. U humanitarnom području imamo niz velikih izazova, pripremit ćemo izvješće o e, ovom pitanju ebole, i što je bilo ispravno našem pristupu je boli, što je bilo prekasno i nedobro. Govorili smo o humanitarnoj krizi u Sudanu, u Južnom, Južni Sudan, Sirija, Irak, e, Centralna Afrička republika, Gaza. Znamo da tamo postoje veliki problemi, pa evo, veselimo se onome što ćete nam reći i veselimo se razgovoru s vama. Zahvaljujem, predsjednice, doista je zadovoljstvo biti ovdje. Zahvaljujem vam na vašim ljubaznim riječima i na događanjima uh, <laughs> u Rigi uh, gdje smo se također sreli. Uh, dakle, uvaženi zastupnici, doista mi je drago što mogu raspravljati ovdje o planovima predsjedništva u području humanitarne pomoći. Ali prije nego prezentiram naše prioritete, dopustite da zahvalim talijanskom predsjedništvu, našim kolegama u Europskom parlamentu, što su omogućili ovaj gladak e, institucionalni prelaz, tako da mi sada krećemo s predsjedništvom u novom institucionalnom ciklusu. Dakle, vjerujem da moramo vidjeti i iskoristiti ovu priliku kao priliku za energiziranje rada Unije i da dademo i rezultate, prave rezultate za europske građane. Dakle, naše predsjedništvo e, fokusirat će se oko tri teme – konkurentnost, e, digitalna Europa i angažirana Europa. Dakle, to su stvari koje su pitanje važne svim europljanima. E, Znate e, kakvi smo sada u velikim promjenama, ekonomskim, geopolitičkim i tako dalje. Europska unija mora odgovoriti na to. Ugovori da je Europskoj uniji široku lepezu mogućnosti za to ali na nama je da poduzmemo aktivnosti, zaštitimo interese i zaštitimo naše vrijednosti. Upravo je najbolji način da se demonstrira europski globalni angažman pomoći koju Europa pruža osjetljivim ljudima i e, skupinama ljudi u kriznim situacijama diljem svijeta. Dakle, danas želim govoriti o četiri prioriteta u svijetu u e, humanitarnoj agendi Latvije. Dakle, odgovor na krize, promicanje humanitarnih principa, povezivanje razvoja i e, priprema za svjetski humanitarni samit sljedeće godine. Dakle, uvaženi zastupnici, prvi zadatak naše humanitarne agende je osigurati da Europska unija odgovori brzo i suosjećajno na humanitarne krize to nije jednostavno i potreba za humanitarnom pomoću diljem e, svijeta nimalo ne popušta nego naprotiv. Trenutno smo e, u e, suočeni sa četiri krize trećeg stupnja, što je najviši stupanj prema UN-u u Siriji, Iraku, Središnjoj Afričkoj Republici i Južnom Sudanu. Nadalje, e, epidemija ebole imala je katastrofalne posljedice za ljude u Gineji, e, Liberiji i Sierra Leone. Ali to su samo najvidljiviji dijelovi ovog izazova. Mnoge druge humanitarne potrebe proizlaze iz prirodnih i ljudskih katastrofa e, i zaboravljenih kriza. Na primjer u Jemenu je gotovo 15 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć. Latvijsko predsjedništvo nastavlja će provoditi trio program koji su dogovorili, znači tri predsjedništva, Talijansko, Latvijsko i Luksemburg. A potom naše uloge kao predsjedatelj e, radne e, skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani e, KOHAFA promovirat ćemo stratešku koordinaciju između zemalja članica i komisije naš će cilj biti osigurati da kolektivni odgovor Europske unije na humanitarne krize bude što je učinkovitiji moguće. Istovremeno će latvijsko predsjedništvo osigurati da se zaboravljene i produljene krize redovito pojavljuju na eh, agendi radne skupine Kohafa kako bi se senzitizirale zemlje članice na daljnju potrebu za pomoći i drugim aktivnostima. Uvaženi zastupnici, Neću, go, neću ići u detalje EU odgovora na svaku specifičnu humanitarnu krizu, ali postoje neke koje jednostavno ne mogu ne spomenuti. Sirijska kriza je najveća humanitarna i sigurnosna katastrofa u današnjem svijetu. Europska unija i njezne zemlje članice prešle su razino 3 milijarde eura pomoći od početka ove krize. E, mi smo preuzeli obvezu da i dalje nastavimo pružati e, pomoć svim zemljama koje su pod izravnim utjecajem ove krize. E, predsjedništvo će osigurati i podupirati komisiju i zemlje članice da podupiraju, da, doprinose pozivu koji za UN u prosincu. Naime, bili trebala biti nova donorska konferencija i pitanje koje će osigurati koordinaciju između zemalja članica i komisije prije samog događanja. E, sljedeća kriza je ebola koja je e, ima, uzela goleme žrtve u Gineji, Liberiji, Sierra Leoneu i također stvorila goleme humanitarne potrebe. Napor Europskih unija i zemljih članica kako bi e, stavili veći odgovor Europske unije, sada već e, daju prve rezultate. Ubrzana je pomoć i prilagođava se e, promjenjivoj situaciji pod e, upravljanjem povjerenike Stilandesa kao koordinatora za e, ebolo u ime Europske unije. Sada trebamo održati one obećanje od 1,2 milijarde eura te da se taj novac e, brzo i učinkovito e, dovede na pravo mjesto. E, glavni cilj latvijskog predsjedniča biti će razmišljanje o dugoročnom učinku epidemije na cijelu zapadnoafričku regiju. Predsjedniče predsjedništvo podupire inicijativu visoke predstavnice i komisija da se organizira velika međunarodna konferencija u ožujku kako bi se pozabavila ovim dugoročnim pitanjima. Evo još nekoliko riječi o Ukrajini. E, patnja ukrajinskog naroda e, osjeća se također i u mojoj zemlji i to znatno. Mi toga podupiremo i jačanje EU humanitarne i civilne pomoći, e, pomoći u smislu civilne zaštite kao doprinos Europskom strateškom planu za 2015. Predsjedništvo također E, ima ključni zadatak promovirati poštivanje četiri humanitarna principa humaniteta, neutralnosti, e, nepristranosti i neovisnosti. I to su principi koje ne smijemo kompromitirati. U svim našim djelovanjima vodit ćemo se europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći koji su dogovorili Europski parlament, vijeće, zemlje članice i komisija. Pozdravljamo rezultate prošlogodišnje evaluacije ovog konsenzusa i prioritete Latvijskog predsjedništva da stvori prostora za detaljne rasprave o zaključcima i preporukama evaluacije. Namjeravamo ovu diskusiju e, naslijediti konkretnim aktivnostima. Latvijsko predsjedništvo želi jačati E, zalaganje za humanitarne napore Europske unije, odnosno želimo da se naš humanitarni glas čuje. Naročito želimo e, poboljšati poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i pristup ljudima u, koji su u nevalji. E, takva humanitarna pomoć se ona samo može pružiti ako se osigura pristup onima kojima je ona potrebna. Stoga je na primjer e, e, tragedija e, dvoje, radni, dvoje takvih humanitarnih radnika u Središnjoj Afričkoj republici u podsjetnik na ono što je sve povezano s time. Također e, nastavit ćemo se na napore predsjedništva koje su bila prije nas da se zaštite žene i djevojke u hitnim situacijama i u katastrofama. E, nadalje, treće područje koje želim posebice naglasiti je povezivanje pomoći i razvoja i promicanje otpornosti. Kao što sam već rekla, rekla je predsjedništvo će osigurati da EU e i zemlje članice neovisno pružaju humanitarnu pomoć, ali svejedno to znači da neće biti kontakata između e, pružatelja humanitarne pomoći i drugih e, dionika u kriznim situacijama, jer se bolji ishodi mogu pomoći time što će se naše razmišljanje dugoročno povezati. Postoji također ključna potreba za partnerstvo između humanitarnih stručnjaka i stručnjaka u području razvoja kako bismo osigurali da se razne investicije e, dizajniraju na način koji će e, promicati otpornost e, i na taj način smanjiti rizik od budućih katastrofa. Ne možemo jednostavno si priuštiti da se veliki dio naše humanitarne pomoći troši na prirodne katastrofe koje se stalno ponavljaju. Latvijsko predsjedništvo također će e, se uključiti u reviziju strategija za otpornost u raznim zemljama Europske unije i vidjet ćemo kako zemlje članice Europske unije stoje što se tiče akcijskih planova za otpornost i također ćemo nastaviti rad koji je započelo talijansko predsjedništvo da se ojača suradnja između humanitarne pomoći i e, civilne zaštite jer jedno i drugo E, može jačati otpornost u zemljama koje su sklone krizama. Jačanje otpornosti i jačanje upravljanja katastrofama glavni su ciljevi svijete konferencije o smanjenju rizika od e, kriza i katastrofa koje će biti održano u Japanu u, svije, e, u ožujku. Latvijsko predsjedništvo pažljivo prati pripremu za ovu konferenciju i također osigurat će odgovarajući daljne korake. Nadalje, upravo se priprema, vrše pripreme za četvrti e, za svjetski humanitarni samit u Istanbulu sljedeće godine kako bi globalni humanitarni sustav e, bio prilagođen izazovima koji su pred nama. Zemlje članice Europske unije uključene su aktivno u pripreme za summit. Mađarska i finska vlada su E, domaćini regionalnog konzultacijskog sastanka e, Skupina Europa i drugi u Budimpešti 3. i 4. veljače. Njemačka će imati biti domaćin tematskog konzultacijskog sastanka u rujnu. Dakle, Asijsko predsjedništvo osigurat će da se e, e, pozabavi raspravama iz Budimpešte kao e, priprema za summit pod luksemburškim i nizozemskim predsjedanjem. Važni zastupnici, prije kraja samo par riječi o inicijativi EU e humanitarni volonteri za koju znam da ovaj odbor podupire. Evo, drago mi je reći da provedbeni akt i delegirani akti koje predlaže komisija su prihvaćeni i da implementacija ove inicijative može ići prema planu. Dobro, također znate da ova inicijativa e, sada već e, punom snagom kreće prema konkretnim ishodima i drago nam je što je ovo već prva skupina EU humanitarnih volontera krenula na put e, iako možda neće još uspjeti doći na sva mjesta pod latvijskim predsjedanjem. Na kraju latvijsko predsjedništvo dolazi u vrijeme velikih izazova, ali i prilika u humanitarnim pitanjima. Izazov s kojim se e, svijet sada suočava je jedan golemi broj velikih humanitarnih kriza, ali i e, prilika je pred nama jer bliže se dvije, e, humanitarni summit 2016. E, A mi ćemo pokušati osigurati da Europska unija odigra svoju ulogu u odgovoru na ove izazove i iskoriste sve prilike. Znam da sam sada spomenula samo nekoliko ključnih pitanja, i također e, molim vaše e, napomene na ova i druga humanitarna pitanja. Drago mi je evo što ćemo sljedeći šest mjeseci voditi ovu diskusiju i drago mi je evo što ćemo i sada voditi jednu dobru raspravu. Zahvaljujem. Um, Puno hvala na ovom pregledu opsežnog e, obima posla koji očekuje vaše predsjedništvo. E, prvo će govoriti Davor Štier. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala i na hvala i na vodstvu latvijskog e, predsjedništva i zastupnicima Hvala i na uvidima u humanitarnu agendu Latinskog predsjedništva. Vi ste uz ostale krize spomenuli i Ukrajinu, mislim da bi bilo prikladno izraziti našu podršku namjeri povjerenika Sionides da ode u Ukrajinu. Mislim da je to u skladu s rezolucijom koju je usvojio parlament u Strasburgu. E, ja bih pozdravio vaše komentare o tome. Osim toga, vi ste spomenuli e, države e, gdje hara ebola. Ja bih rekao o tome dvije stvari. Prvo, ako e, potreba za e, stalnu pomoć još nije više na naslovnicama e, novina ipak se ne smije zaboraviti dakle ohrabruje nas što ste vi to spomenuli ali bih rado vidio na koji način će države članice davati trajnu potporu u prvim fazama Komisija je pokazivala da je to rastući problem, ali države članice su vrlo kasno reagirale, a sada se e, to ubrzalo. Dobar korak je bio imenovanje povjerenika, ali kako će se nastaviti rad na tome? E, mislim da je važno e, govoriti i o proračunu a e, volja država članica da e, zatvore taj jaz između e, obećanog novca i onoga što će se učiniti. Dakle, molim vas da o tome nešto kažete. Sljedeće pitanje, Robert Neuser. Hvala gospođo ministrice i s moje strane. E, hvala evo što ste došli razgovarati s nama. Mislim da je to doista dobro funkcioniralo i u posljednjem parlamentarnom tjednu u Strasburu. Zahvaljujem što e, ste kao predsjedništvo vijeća tako aktivni i aktivno se angažirate u pitanjima razvojne politike i pomoći. Dakle, jedno pitanje, to je stalno nedovoljno financiranje e, humanitarne pomoći u razvojnom kontekstu. Naime, evo sada se nešto osiguralo u budžetu, ali svaki puta se treba ponovno boriti za to da se e, osiguraju iznova nova sredstva za to. A kada pogledamo kolika je doista bijeda u, u izbjegličkim logorima i da e, i Ujedinjeni narodi nisu dovoljno financirani u tom pogledu i da su morali smanjiti i, i financiranje hrane u izbjegličkim logorima, ali nema dovoljno novaca. To pokazuje kolika je bijeda i kolika je potreba. E, čuli smo malo prije i OECD, gospodin Zolhem je bio ovdje koji je jasno pokazao da u mnogim područjima ima napretka, ali upravo kod financiranja u mnogim zemljama članicama bi se to moglo znatno poboljšati. Čuli smo, dobro, e, reći ću još recimo Velika Britanija je dobar primjer jer e, E, ona je uvijek kritična prema Europi, ali što se tiče razvojne suradnje, gospodin Cameron i Velika Britanija je svijetli primjer i uzor. E, mi smo naravno iz Njemačke, ali mi smo u proteklih 15 godina imali različite vlade i tu smo e, se jedva poboljšali od ovog cilja 0,7%. Imali smo konzervativno liberalnu vladu, pa niti zelenu, niti <laughs> socijalnu, niti ovakvu, niti onakvu vradu, ali ništa da, nikako da krenemo dalje. I uvijek treba ponovno kod predsjedništva vijeća e, po navljati da mi kao industrializirane bogate zemlje imamo obvezu prema zemljama u razvoju jer tu je u pitanju naša uvjerljivost i naša po, mislim samo naš, naš e, naš ugled ako jednostavno ne ispunjavamo svoju e, ulogu. I također Europska unija bi mogla izgubiti na svojoj uvjerljivosti ako će zbog neplaćanja mnogi e, projekti morati biti prebačeni u sljedeće godine, mnogi e, nevladine udruge su na primjer pogođene time i to pokazuje da se moramo bolje sporazumjeti kod pitanja financiranja. Još jednu stvar želim reći a e, znači ovaj zajednički parlamentarni e, parlamentarna skupština je sljedeće pitanje. Naime, imali smo zemlje članice koje su imale predsjedništvo vijeća, a koje nisu htjele ići dalje sa e, ovom zajedničkom skupštinom, a sada se ona dva godišnje održava. Dakle, molim vas da još jednom stavite ovo pitanje na dnevni red. Nadam se da će Leton, e, Litva biti drugačija od toga u tom pitanju od prethodna dva predsjedništva. I sljedeće pitanje je područje o kojem ste vi govorili, a to je ova e, Europska humanitarna inicijativa, odnosno humanitarni dobrovoljci Znači, dobro što, to ste nam rekli, ali što radi Latvija? E, možete li vi e, učinit učiniti nešto što će podupreti e, ove humanitarne dobrovoljce? Hvala. Još jedno pitanje u ovoj rundi. Hvala, gospođo predsjedateljice. I ja pozdravljam ministricu iz Latvije Želim vam sve najbolje za ovaj semestar koji upravo počinje. Mi smo vas već upoznali u Strasburu i želimo vam sve najbolje. Čini se da možemo očekivati dobru suradnju. Vraćam se na pitanje otvorenih vrata i voljom da se surađuje s parlamentom po pitanjima razvoja. E, sam pojam razvoja, kao što je rekao gospodin Neusser, uvijek imam dojam da postoje neki projekti koji imaju upravo smiješne razine financiranja. Kako mi pristupamo ideji razvoja? Ako imamo međunarodnu politiku koja želi prekomjerno bogatstvo e, ili dio prekomjernog bogatstva razvijenih zemalja usmjeriti ka nerazvijenim zemljama, no tu uvijek riskiramo e, hipokriziju. Ono što moramo promicati je svijest o načinu potrošnje. Moramo nastojati stvoriti razuman razvoj. Ne samo pokušati eh, kompenzirati za naš prosperitet. Mislim da je to dio ključan dio razvojne politike. Možete li molim vas odgovoriti na ova pitanja, a onda ćemo ići dalje. Možda je najbolje da sad odgovorite na ova pitanja, pa ćemo onda imati drugu rundu pitanja. Hvala vam na komentarima i pitanjima. Prvo ću odgovoriti na pitanja gospodina Štira o Ukrajini i Eboli. Naravno da smo da je u središtu naše pažnje Ukrajina Prošlog tjedna sam pratila raspravu na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta i pozdravljam razinu zainteresiranosti u Europskom parlamentu za situaciju u Ukrajini e, kao i rezoluciju koju ste donijeli. Kad je riječ o humanitarnoj krizi u Ukrajini, to će ostati prioritet pod latvijskim predsjedavanjem prošle godine e, ukupna pomoć EU-a e Ukrajini je bio više od 76 milijuna eura. Mi ćemo i dalje e, pomagati stanovništvu u području izravno pogođeno sukobom Latvijska vlada je prošle godine odlučila poslati određenu robu potrebitima u Ukrajini. Također potičemo e, sve e, da e, pojačaju e, svoj humanitarni rad. E, mi ćemo dostavljati sve vrste pomoći iz europskih zemalja i također raditi na vidljivosti našeg angažmana u Ukrajini. Kada je riječ o eboli, e, to će naravno isto biti u središtu naše pažnje. Imali smo već nekoliko sastanaka s povjerenikom. Pojava ebole u zapadnoj Africi je prerasla u veliku krizu koja utječe i na gospodarstvo u široj regiji, pa pozivamo države članice da dadu svoju potporu u borbi protiv ebole koja donosi prve rezultate e, jer je e, prošle godine Mali proglašen e, zemljom bez ebole potreban je dvostruki pristup, prvo zaustaviti širenje ebole, a drugo podržati dugoročni oporavak država pogođenih ebolom. Latvijsko predsjedništvo će razmisliti o dugotrajnom utjecaju e, pojave te bolesti na e, cijelu zapadnu Afriku i na gospodarske implikacije Eh, onoga što se dogodilo i također ćemo iz toga izvući i pouke, a isto tako možemo nešto naučiti i iz međunarodnog odgovora na pojavu ebole, Dakle, e, tu su se pojavile određene kritike na e, način rada Ujedinjenih naroda. Mi ćemo e, postaviti ta pitanja na sljedećem sastanku upravnog odbora svjetske zdravstvene organizacije kako se ne bi iste stvari ponovile ako dođe do nove pojave bolesti E, kada je riječ o pitanjima gospodina Noezera, o e, financiranju o parlamentarnoj skupštini i određenim inicijativama kao i pomoći izbjeglicama u Siriji i pitanja o programu hrane u Siriji, e, puno ste govorili o proračunu za humanitarnu pomoć. Dakle, prvo kada govorimo izbjeglicama u Siriji, e, mi smo opredijeljeni da pomognemo tim milijunima izbjeglica koja su izbjegla u susjedne zemlje. Predsjedništvo je svjesno da u Jordanu, e, Libanonu, i drugim zemljama trebamo e, pomoći i domaćinima tih izbjeglica. Prošle godine države članice Ujedinjenih naroda su bile zabrinute zbog e, privremene suspenzije pomoći u hrani izbjeglicama u Siriji. Evropska unija je odmah reagirala na apel i dala više od 20 milijuna eura. E, to je pomoglo premostiti jaz u financiranju svjetskog programa za hranu kada govorimo o širem proračunu za humanitarnu pomoć, mi smo zadovoljni da u proračunu za 2015. godine e, dovršeni su pregovori, vijeće i parlament su se dogovorili o proračunu, e, također smo zadovoljni da je postignut sporazum i o izmjeni proračuna za 2014. godine, što je oslobodilo određeni iznos humanitarnu pomoć. Pozdravljamo činjenicu da u proračunu za 2015. su e, brojke za humanitarnu pomoć gotovo jednake e, što bi trebalo spriječiti da se ponove problemi iz prošle godine. E, predsjedništvo potiče države članice da budu aktivne i da i dalje podržavaju humanitarnu pomoć i da e, dođu do e, onog udjela koji je potreban za službenu pomoć za razvoj e, postoji rasprava o financiranju razvoja mi se pripremamo za sastanak na vrhu u srpnju i to je jedna od prioriteta našeg predsjedništva da se pripremimo za taj globalni sastanak na vrhu za financiranje za razvoj, a u ožiku ćemo imati i vijeće sastanak vijeća za razvoj kako bismo usuglasili stav Ujedinje, e, Evropske unije prije konferencije u srpnju. E, kada govorimo o inicijativi EU e Aid Volunteers, dakle volonteri za humanitarnu pomoć iz Evropske unije, mi razmatramo moguće slanje volontera a o tome ćemo raspravljati ljudi iz Latvije su nekoliko puta izrazili želju da se u to uključe. Mislim da su to bila glavna pitanja. Da, o, ispričavam se da kada je riječ o humanitarnoj pomoći nećemo zaboraviti zemlje Afrike e, ACP e, dakle u sastanku do kojeg će doći mi ćemo naravno sudjelovati, još nije potvrđeno tko će sudjelovati, ali moguće je da će sudjelovati i ministar vanjskih poslova. A sada prelazim na pitanja i primjedbe gospodine Korau. E, Prvo bih e, ponovila da sam otvorena za suradnju s parlamentom. E, to mi je veliko zadovoljstvo jer moje prethodno iskustvo je bilo E, u Latvijskom parlamentu gdje sam predsjedavala odboru za vanjske poslove, ja sam sudjelovala u raspravama u parlamentu i meni će to osobno biti jedan od prioriteta u mom radu da ulazim u otvorene rasprave s Europskim parlamentom. Kada je riječ o financiranju e, razvoja veza uz e, pitanje gospodina Neusera koje se odnosilo na proračun i financiranje, mi ćemo učiniti sve što možemo da se pripremimo e, za konferenciju o financiranju za razvoj u srpnju, a mi ćemo e, proučiti i koliko su učinkoviti razvojni projekti, dakle to je jedan od naših prioriteta, a kada je riječ o svjetskom e, humanitarnom sastanku na vrhu, kao što sam spomenula, svjesni smo slabosti svjetskog humanitarnog sustava, a taj sastanak u 2016. godini će biti jedinstvena prilika e, da razgovaramo o načinima kako poboljšati taj sustav. E, taj će sastanak okupiti e, države, donatore i korisnice kao i osobe iz akademskog svijeta, humanitarne organizacije i tako dalje mi trenutno koordiniramo e, sastanke uoči konzultacije u Budimpešti. Imamo još četiri, odnosno pet govornika e, zbog vremena, to kažem. Dakle, pet govornika. Imam gospođu Elu, dobro, Marija Hojbuk. Zahvaljujem, e, zahvaljujem e, na ovome što ste nam sve iznijeli. Imam e, dva pitanja, dakle, s jedne strane, kada govorimo o ovom stalnom premalom financiranju, Mislim da, su, da ono što ste vi rekli da je doista dobro, znači da se razvojna pomoć i humanitarna pomoć nekako povežu. Govorili ste o zajedničkoj analizi i potreba. E, postoji li možda već neki plan e, kako će se to sve točno raditi i kako će se to na lice mjesta provoditi u zemljama? Ne radi se sada o tome da se e, naravno pogleda što je sada e, u smislu ebole e, potrebno, što sada treba učiniti ili recimo dugoročnije investirati u zdravstvene sustave i tako dalje. Kako sve to misle da će funkcionirati u praksi? Još jedno pitanje za ove dobrovoljce Eh, humanitarne dobrovoljce. Kako mislite da će to biti organizirano u smislu recimo koordinacije? Jer upravo je koordinacija bila ključna kritična točka kod ebole i zato pomoć nije dovoljno brzo došla na pravo mjesto jer je postojao nedostatak koordinacije. Hvala. Hvala. Gospođo predsjedateljice, ja bih želio više informacija o humanitarnim potrebama nastalim zbog krize u Ukrajini. Pretpostavljam da su najteže situacije u području Donbasa. Naravno ima i puno raseljenih osoba u drugim dijelovima Ukrajina i stotina tisuća izbjeglica koji se nalaze u Rusiji koja je situacija u tim različitim e, skupinama stradalnika i e, kako će se usmjeriti sredstva Europske unije e, da bi se udovoljilo tim različitim potrebama. Hvala gospođa. Hvala gospođo predsjedavajuća i dobrodošli u ovaj naš odbor. Želim želiti dobrodošlicu gospodi Kalini Lukaševici i želim napomenuti ovaj treći prioritet o kojem ste vi govorili u izlaganju programa rada vašeg predsjedništva, a to je povezanost između pružanja humanitarne pomoći i pružanja razvojne pomoći. Mislim da je to zaista značajna poveznica i da moramo uzeti u obzir da se tu radi o jako bitnom e, aspektu. Te dvije teme se nikako ne smiju razdvajati. Ako pogledamo u zemljama u razvoju imamo 4 milijarde zarez 8 stanovnika, 2 milijarde od e, te 4 milijarde boluju od tuberkuloze. 600 milijuna je zaraženo, 600 milijuna godišnje je zaraženo malarijom. 50 milijuna je godišnje zaraženo e, virusom HIV-a. 10 milijuna godišnje umire od gladi. Ako uzmemo u obzir ove brojke, odnosno statističke podatke, možemo reći da osim e, prirodnih e, nesreća koje dovode do humanitarne krize, siromaštvo i zdravstvena pitanja su ta koja e, dovode do humanitarnih kriza. I to je razlog zbog kojeg želim postaviti sljedeće pitanje. Ebola nije samo zarazna bolest, već je to zarazna bolest koja se jako brzo razvija. Zemlje koje su pogođene ebolom su zemlje u kojima ljudi žive u stalnom stresu. Oni su obično siromašni i e, nemaju e, dovoljno hrane kojom bi djecu svoju hranili i veoma često oboljeli ljudi su apatični i nemaju dovoljno snage za svakodnevan život. Zato želim postaviti pitanje namjeravate li za vrijeme vašeg predsjedništva raditi i na programu razvoja sanitarnog sektora kao i obrazovanja i educiranja e, liječnika e, i bolničkog osoblja to je obveza koja bi trebala biti stalna. Stalno bismo trebali raditi na razvoju i edukaciji, ali to moramo ipak napominjati e, za vrijeme svakog novog predsjedništva, jer moramo insistirati na tome da se e, situacija u sanitarnom sektoru mora poboljšati, inače nikad nećemo izići iz ovog začaranog kruga u kojem se nalazimo već decenijama. Hvala. I think Mislim da ćemo sada saslušati preostala dva pitanja. Gospodin Zela. Zahvaljujem e, naše gošće te također svakako želim puno sreće latvijskom predsjedanju i jednoj važnoj godini puno izazova. E, vi ste, na čemu zahvaljujemo, proglasili godišnju Europsku godinu razvoja već ste krenuli s time u Rigi. I sada ta Europska godina razvoja ne bi trebala biti povod samo za neke europske institucije da se e, više bave razvojnom politikom, nego je to, e, kao što je rečeno na otvorenju ove godine, da bi razvojna politika također trebala obuhvatiti široka područja političkog i socijalnog života u Europi. Znači ovaj multi-level governance, višerazinsko upravljanje bi tu trebalo doći e, do e, izražaja, znači nacionalna tijela, parlamenti i niže razine, nacionalne razine bi se trebale trime baviti. Ali evo, e, znači, znali smo da će ovo biti 2015. godina razvoja, ali do sada je ova tema doista vrlo malo poznata. Što pa možete vi učiniti kako bi vaši kolege u vijeću radili više na popularizaciji e, ove teme i e, teme kojima ćemo se baviti e, kako bi obuhvatili što je više političkog života u Europi. Druga tema o kojoj želim govoriti. Ove godine vodit će se pregovori o TTIP-u znači investicijskom i partnerskom sporazumu za trgovinu sa Sjedinjenim državama. Naime, u toj mjeri da se mnogi svi boje da će ispasti iz e, toga. Znači ovdje bismo trebali se također povezati sa našim e, partnerima u e, zemljama u razvoju kako ne bi oni sada kada zaključimo ili ne zaključimo taj TTIP, da ne bi ostali kratkih rukava i da to ne bi na njih e, utjecalo kako bismo stvorili dakle e, e, ne bi došlo do stvaranja jednog novog trgovinskog prostora kojem oni neće imati pristup. Naime, razvojna politika bi trebala biti kompleksnije razrađena, znači njima je potrebna pristup tržištu, pristup i tržištima u Europi. Evo da brutalno kažem da se razvojna politika ne bi trebala iscrpljivati time samo da se višak proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje Amerike koristi time da se prebace u treće zemlje, e, zemlje trećeg svijeta i tamo im se naplaćuje. Evo, ukratko. E, za pet godina ćemo za, e, ili ponovno sklapati sporazum iz Kotonua ili ćemo ga zamijeniti i mislim da je to još jedna od e, tema o kojim bi se trebali pozabaviti također u našem e, mandatu. Pa, znademo da je Latvija mala zemlja da su vaše administrativne E, kapacitete isto tako ograničene, ali svakako imate intelektualnu, političku i moralnu snagu i kompetenciju da ovdje govorite također e, i pred drugim zemljama članicama u vijeću i da se doista e, založite za rješavanje ovih pitanja. Gospodin Madam Chair. Hvala, gospođo predsjedavajuća. I Hvala državnoj tajnici na ovom izlaganju. Ako je moguće, ja bih htio znati nešto više o strateškom pristupu Latvijskog predsjedništva vezano uz pitanje humanitarne pomoći. Zapravo, mene nije sasvim jasno koje će biti glavne teme i područja koja će se naći na prioritetnom popisu Latvijskog predsjedništva naročito dakle u području humanitarne pomoći uzimajući u obzir malo resursa s kojim raspolažemo za humanitarnu pomoć u narednom razdoblju. Ako možete nam samo to bolje objasniti i reći koji su glavni prioriteti latvijskog predsjedništva e, glede humanitarne pomoći. Hvala. Evo, imate dosta pitanja. E, izvolite, možete sad odgovoriti na njih. Dobro, zaista je postavljeno puno pitanja, pa evo pokušat ćemo dobiti odgovore na sve njih i to u pravom, pravim redoslijedom. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođa Hojbuk je postavila pitanje vezano uz sveobuhvatni pristup. Htjela bih naglasiti da će predsjedništvo nastaviti podupirati provedbu europskog sveobuhvatnog okvira za rješavanje konflikata i kriza i e, provedbu akcijskog plana koji će biti razvijen e, u e, službi za vanjsko djelovanje Europske komisije za vrijeme 2015. godine. Kroz zajedničku procjenu potreba ćemo vidjeti e, na koji način razgraničiti humanitarnu i drugu politiku i u smislu e, strategije i operativnih ciljeva. sustav, odnosno inicijativa humanitarnih volontera je inicijativa koja će pomoći pružanje humanitarne pomoći kroz već postojeće e, sheme i omogućit će nam to e, bilo kakvu vrstu neslaganja kroz sustav koordinacije. Naravno, humanitarna pitanja i pitanja razvojne pomoći su značajna i mi ćemo ih naglasiti u našem sveobuhvatnom pristupu. A još jedno pitanje je postavljeno vezano uz e, povezanost između e, humanitarnih i razvojnih pitanja i drago mi je što sam imala priliku razgovarati o ovom pitanju sa povjerenikom Mimicom i povjerenikom e, Stilijanidesom i složili smo se svi da je bitno imati dobru suradnju između e, razvojnih i humanitarnih pitanja, ne samo za rješavanje kratkoročnih kriznih situacija, već isto tako i onih dugoročnih kako bismo iznašli e, dugotrajna rješenja na primjer e, situacija sa epidemijom ebole, ako se borimo samo kratkoročno sa ovim problemom, istovremeno moramo razmotrati sve mogućnosti e, pružanja e, pomoći koja će biti dugotrajna, na primjer osnivanjem socijalnog, razvojem socijalnog sustava, edukativnog sustava, sustave upravljanja otpadom i tako dalje. Dakle, kada se borimo sa nekom krizom, imamo kratkoročne ciljeve, ali isto tako i dugoročne planove koji moramo uzeti u obzir jer moramo tim zemljama pomoći u razvoju sustava koji su nužni za daljnju borbu sa ovakvom vrstom krize. A evo, vratit ću se sad na pitanje gospodina Varijenena vezano uz Ukrajinu i potrebe ukrajinskog naroda. Naravno, ljudi u Ukrajini trebaju ne samo zdravstveni sustav, zdravstvenu njegu i našu pomoć, e, već je činjenica da je sada zima koja sama po sebi dovodi dodatne probleme. Latvijska vlada je, kao što sam već malo čas rekla, pružila posebnu vrstu pomoći ukrajinskom narodu i mi e, pozivamo i druge države članice Europske unije na istu vrstu djelovanja, dakle pružanje pomoći i koordinaciju svih inicijativa. Problem su također i vla, ona područja u kojima e, vlada nema potpunu kontrolu. na primjer ponekad postoje takva područja koja su problematična i u kojima vlada nema pravo isplatiti mirovinu i to jeste problematično jer ljudi tu žive bez bilo kakvog prihoda. Mi smo o tome razgovarali e, u ponedjeljak na sastanku Vijeća za vanjske poslove i razmatrali smo sve mogućnosti za iznalaženje rješenja, naročito za E, Ukrajinu i pružanje humanitarne pomoći ljudima kao i izbjeglicama jer e, i tu stvari nisu jas, sasvim jasne, a prilično su složene. Znamo da postoje konvoji e, humanitarne pomoći koji ulaze u Ukrajinu, ali isto tako i koji izlaze iz Ukrajine. Situacija je jako složena i znamo da to predstavlja e, stvarni prioritet za Europsku uniju. Mi moramo pomoći Ukrajini pri rješavanju sukoba s Rusijom i e, pri provođenju nužnih reformi koje će nam pomoći i da e, Ukrajina ima svjetlu budućnost i da riješi humanitarnu situaciju koja je sada zaista kritična. Gospođa Zaborski. je postavila pitanje vezano uz ebolu. Ja sam joj pokušala odgovoriti na to pitanje u prethodnom odgovoru jer smo se složili s činjenicom da moramo ojačati zdravstvene sustave u zapadnoj Africi i drugdje i to će biti jedna od tema e, brisavske konferencije koja će se održati 3. ožujka. Tu Također moramo govoriti o razvojnoj pomoći tim zemljama i pomoći pri razvoju zdravstvenog sustava. Kada sam govorila o e, godini razvoja, gospodin Celer je postavio pitanje vezano uz to, o tome smo raspravljali i za vrijeme posljednje plenarne e, sjednice gdje je bila i visoka predstavnica gospođa Mogherini kao i gospođa predsjedavajuća. Jedan od ciljeva ove godine razvoja je podići svijest naših sugrađana o važnosti razvojnih ciljeva. Dakle, moramo na neki način uključiti e, civilno društvo, nevladine organizacije, E, lokalne uprave, a kako bismo to učinili moramo ih najprije informirati o svim značajnim pitanjima vezanim uz razvojnu pomoć, dakle podići svijest o tome. Ove godine namjeravamo i u Latviji, ali i u Europskoj uniji, u državama članicama, raditi na promoviranju akcijskih planova i objavljivanja komunikacija vezano uz ciljeve koje želimo ostvariti za vrijeme ove godine koja je posvećena razvoju. Imamo razne ideje koje smo dobili, naročito iz latvijskih nevladinih organizacija na koje sam posebno ponosna. Oni su također članovi gospodarskog i socijalnog odbora Latvije i oni su e, dali tu ideju da se ova godina e, proglasi godinom razvoja. I iskreno se nadam da ćemo uz daljnju pomoć nevladinih organizacija koje izravno rade na području e, ostvarivanja razvojnih ciljeva, da će i šira javnost imati pristup više informacija, te da će se na taj način više uključiti u rad na ovoj veoma bitnoj temi. Također ste postavili pitanje vezano uz trgovinu. Radi se o kompliciranoj temi i mislim da ovaj sastanak nije niti vrijeme ni mjesto kako bih e, trošila previše vašeg vremena na e, detaljno e, analiziranje tog e, pitanja e, poslje podne ćemo imati priliku na sastanku, vanjskog odbora razgovarati o pitanjima trgovine te e, i to možete slušati, ali jasno je da trgovina može ojačati razvojne ciljeve kao i ciljeve gospodarskog razvoja kako u E, razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju i moramo zajamčiti postojanje i poštivanje pravila pravedne trgovine i u tom smislu možemo iskoristiti e, sve odredbe vezane uz e, pravedno tržišno natjecanje i one kriterije koje već sad koristimo za ostvarivanje razvojnih ciljeva u zemljama u razvoju. I posljednje pitanje. je uputio gospodin Šnujca, ako se ne veram, o prioritetima latvijskog predsjedništva. Ispričavam se, ali u Europskoj uniji je to najkompliciraniji zadatak, dakle dobro izgovoriti ime i prezime osoba. Tako da se ispričavam na tome. Dakle, vraćam se na prioritete Latvijskog predsjedništva. Kada postoji stvarna kriza, mi moramo imati dobru koordinaciju i biti učinkoviti kako bismo izbjegli bilo kakve manjke u odgovoru Europske unije. Dakle, to je zaista jedan od naših prioriteta, a isto tako moramo poštivati humanitarna načela, moramo e, se osloniti na načelo otpornosti, moramo pomoći ljudima koji se suočavaju sa krizom i na e, sastanku u Budimpešti ćemo govoriti o tim e, pitanjima, ona četiri područja o kojima sam govorila u mojoj uvodnoj izjavi i kao što znate moramo se oslo, moramo se i na hitni odgovor na krizu, ali isto tako moramo razmotriti i mogućnosti razvoja zaštitnih eh, načela za humanitarne situacije koje će se poštivati u e, zemljama. Hvala. Hvala, evo dobili ste e, dosta pitanja na koja ste dali sve obuhvatne odgovore. U sljedećih šest mjeseci je dosta rada pred nama. Mi znamo da je vaše predsjedništvo e, zaista predano ostvarivanju ciljeva. želim se zahvaliti na ovom vašem sudjelovanju. Sa zastupnicima ćemo se ponovno vidjeti danas na sastanku u tri e, sata kada ćemo govoriti sa predstavnikom e, Europske investicijske banke. To će biti nadovezivanje na ono o čemu smo govorili jutros o OECD-u. U pola šest ćemo također glasovati o određenim e, točkama, tako da znate da biste svi trebali vratiti barem u pola šest za glasovanje. Evo, malo smo završili ranije. Imamo e, ručak za koordinatore u pola jedan, a sa ostalima se vidimo u tri sata. Hvala.